We continue with the agenda. E, dobar dan, nastavljamo e, s radom. E, želimo dobrodošlicu potpredsjednici parlamenta Evi Kovač. Ovdje je u svojstvu koordinatora Europskog parlamenta za prava djece i to od srpnja prošle godine nakon dugogodišnje i kvalitetne prakse suradnje između odbora za pravna pitanja i njezinih prethodnika, ona je prihvatila naš e, poziv da razmenimo e, mišljenja o njezinom programu rada za ovu godinu i nakon 2020. godine. E, pitanja koja spadaju pod nadležnost Jurija su pitanje međunarodne otmice djeteta te prekogranične e, obiteljski sporovi. I isto tako bih htio podsjetiti e, na odluku e, predsjedništva o uspostavi mandata za koordinatora za Europskog parlamenta i htjela bih reći da radni program i aktivnosti koordinatora e, trebaju biti predstavljene pred ovim odborom. Izvolite, gospođo Kovač. Hvala, govorit ću poljski. E, čestitam vam prije svega na e, na izboru za predsjedavajućeg ovog odbora i nadam se da će naša suradnja biti E, dobra. Nekoliko riječi o mojim planovima. Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo predstaviti vam plan rada koordinatora Europskog parlamenta za prava djece. Povjerena mi je ova dužnost kao podpredsjednici Europskog parlamenta na početku ovog e, saziva. Moram priznati da je to velika odgovornost za mene. Nekoliko mjeseci bavim se već slučajevima koji pokazuju u kojoj mjeri su djeca zapravo bespomoćna, te da ih čak i vlastiti roditelji ili državne institucije E, tretiraju kao predmete u slučaju prekograničnih e, obiteljskih sporova. Moj mandat je definiralo predsjedništvo Europskog parlamenta i ja trebam promicati e, djecu, dječja prava u parlamentu i izvan parlamenta. Isto tako, time dobivam nove mogućnosti da oblikujem ovu funkciju kada Eh, je došlo do promjena ove funkcije jer prije postojao medijator za dječja prava, a sada se ta funkcija zove koordinator za eh, prava djece. Moj ured će pomagati i savjetovati E, europske građane u slučaju međunarodne otmice djece i međunarodnih obiteljskih sporova. E, htjela bih zahvaliti gospođi McGuinness, gospođi e, Chartier i gospođi Koraca Bild na izradi smjernica dobre prakse. Nastavit ću ih koristiti. Također ću reagirati na slučajeve povrede europskih standarda, pogotovo uredbu Brisel 2a, kao i na povrede međunarodnog prava, uključujući Hašku konvenciju iz 1980. godine o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece. Intervenirat ću na različitim razinama u ime građana koji zatraže pomoć. Ali prije svega djelovat ću u ime djece koji završavaju u ovim teškim situacijama i to ne vlastitom krivnjom. Provodit ću aktivnosti, diplomatske aktivnosti kako bih spriječila sustavne povrede prava. Moj ured se bavi pojedinačnim slučajevima, no vrlo često oni ukazuju na e, sustavne probleme u pojedinim zemljama. Primjerice, imali smo nedavno slučaj o e, otmici djece koja su odvedena u Japan. Koristila sam sve diplomatske kanale koji su dostupni u parlamentu. Želim razviti dobru suradnju sa Europskom komisijom, e, službom za vanjsko djelovanje i s državama članicama, kao i sa e, odgovarajućim e, delegacijama Europskog parlamenta. Želim spriječiti bilo kakve povrede prava Europske unije kao i povrede e, Haške konvencije. Međutim, brine me to što je najveći problem kad govorimo o prekograničnim obiteljskim sporovima s sporo izvršavanje sudskih odluka. Čini se da na europskoj razini imamo dobre pravne odredbe, međutim kada je potrebno izvršiti sudsku odluku, pogotovo kada se dijete vraća nakon što je bilo oteto, tada institucije te zemlje u kojoj je dijete odvedeno i, i gdje ih je roditelj nezakonito držao, ponekad institucije te zemlje ne funkcioniraju ispravno ili uopće. I to nedjelovanje je najčešći razlog zbog kojeg roditelji se obraćaju nama jer su nezakonito odvojeni od djece. Kako promijeniti situaciju nabolje? Primjerice, revizija uredbe Brisel 2a upravo je završena. Neki od vas u odboru Juri Eh, ste u okviru prošlog saziva eh, radili na tome. Međutim, nijedna reforma neće ispuniti naša očekivanja ako nismo dobro pripremljeni. Zato želim eh, promicati aktivno znanje o novim promjenama u suradnji s Europskom komisijom i to Trustom, povjerenikom za demokraciju i sa jednom mrežom. E, želimo osigurati edukaciju za suce, odvjetnike, e, medijatore i e, tijela državne vlasti u državama članicama. Radeći na uredbi Brisel 2a, parlament se usredotočio na pitanje medijacije i prekogranične slučajeve. I ja ću nastaviti s tim aktivnostima, čiji je cilj popularizacija medijacije e, kao načina rješavanja obiteljskih sporeva. Želim e, e, raditi na projektu izvan sudskog rješavanja sporova. Cilj tog projekta je razmjena najboljih praksi u smislu medijacije u slučaju otmice djece, kao i u promicanju priznavanja i izvršavanja sporazuma odnosno na, e, nagodbi medijacijskih e, nagodbi u slučaju e, otmice djece. Kad je riječ o pravima djece, brojni odbori u parlamenta bave se ovim pitanjem. Građansko pravo, obiteljsko pravo, medijacija, to je sve u nadležnosti ovog odbora. Drugi odbori, Peti, Libe, FAM, Envi, Empol ili Droit, to su odbori koji isto tako se bave djecom i njihovim pravima brojni eurozastupnici iz različitih političkih klubova uključeni su u te aktivnosti. Primjerice, postoji međuskupina o pravima djece. Odredbe koje se odnose na prava djece dio su različitih od uredbi i direktiva i to u različitim sektorima i područjima. Kako bismo promicali i štitili prava djece i Europski parlament E, ja bih htjela predložiti nekoliko inicijativa tijekom iduće godine. Prije svega, htjela bih ispitati je li moguće osnovati posebnu mrežu europarlamentaraca uz potporu administrativne mreže kako bismo e, poboljšali sna, već postojeću snažnu suradnju u području e, prava djece u okviru cijelog Europskog parlamenta. Mogla bi se implementirati na političkoj razini između eurozastupnika i na administrativnoj razini između tajništava e, različitih odbora parlamenta. Naravno, imam poseban odnos prema vašem odboru zbog zakonodavnih ovlasti i budući da je moj ured dio tajništva odbora Juri. Znam da kad je riječ o međunarodnim obiteljskim sporovima možemo djelotvorno surađivati i nadam se da kad je riječ o mom djelovanju, pogotovo u pogledu e, otmice od strane roditelja, djeca će moći računati na potporu odbora Juri. Uskoro, zajedno s odborom FAM, počet ćete raditi na zajedničkom izvješću na vlastitu inicijativu o učinku obiteljskog e, nasilja na djecu, žene i e, na obiteljsku roditeljsku skrb. Mislim da je to dobra prilika za početak suradnje s izvjestiteljima iz ova e, odbora. Treba sensibilizirati u Europskom parlamentu pitanje e, prava djece. To je za mene ključni zadatak. To je dio mog mandata. Stoga bih htjela nastaviti rad svojih prethodnika i htjela bih da koordinirano u okviru Europskog parlamenta i to e, tako što ću predložiti edukacijski program kako bismo razradili najbolje prakse vezane uz to da se prava djece da prodru u sve pore e, rada Europskog parlamenta i u tom smislu uh, ćemo govoriti o svim nadležnostima koje su već postojeće u ovom području. Tu je bitna suradnja s odjelom za edukaciju i s agencijom za temeljna prava. Biće prilagođena potrebama eurozastupnika, asistenata te uh, savjetnika klubova uh, u parlamentu. To će biti predstavljeno u nadolazećim mjesecima i nadam se da ćemo to uspjeti realizirati prije ljetne stanke. Iz vlastite perspektive eh, htjela bih reći da ću pomno pratiti eh, stanje eh, gra, europskih građana koji žive u Ujedinjenom kraljevstvu. Suradnja između Ujedinjene kraljevine i država članica vezano uz međunarodne obiteljske sporove nakon Brexita bit će ključno još jednom, ponavljam, e, računam na blisku suradnju sa odborom Juri. Spremna sam blisko surađivati i sa bilo kojim drugim e, formalnim tijelom u Europskom parlamentu koji će u budućnosti biti odgovorno za e, kontakt s britanskim vlastima i donositeljima odluka. Dame i gospodo, bila sam ministrica zdravlja, zdravstva Poljske puno godina. Imam ogromno iskustvo i znanje iz područja politike. Ali osobno moram reći da me oblikovala moja profesija, naime ja sam pedijatrica. Tako da rad s djecom i za djecu vas učini poniznim i odlučnim, ali prije svega vam omogućuje da gledate probleme djece iz njihove perspektive i njihova iskustva, njihovim očima i tako želim pristupiti ovom poslu. Kada mi je predsjednik sa po, e, povjerio ovu dužnost, pokušala sam mm, mm, unijeti neku osobnu notu u obavljene te funkcije uz moje profesionalne kompetencije. Htjela bih istaknuti još dvije stvari. Jedna važna tema koja mi je jako bitna i vezana je uz moje obrazovanje a to je zdravlje djece, prije svega duševno zdravlje djece. I drugo, djeca u digitalnom okruženju. Pogotovo kad je riječ o ovom drugo, ovoj drugoj temi, mislim da će nam se tu e, putevi, e, putovi susretsti. I na kraju bih htjela reći da sam spremna surađivati te razmjenjivati stajališta i mišljenja o bilo, o svemu što potpada pod moj mandat. Uvjerena sam da možemo puno toga postići. Uvjerena sam da zajedno s Europskim parlamentom možemo doprinijeti po podizanju razine svijesti o pravima djece te uz, da ćemo uzimati u obzir e, njihova prava prilikom definiranja europskog zakonodavstva. Nadam se da ću i nadalje imati e, poseban odnos e, s odborom Juri. Predstavit vam, predstavljat ću vam izvješće o svojim aktivnostima redovito. Hvala na pozornosti. Thank you very much, uh, for your comprehensive... Hvala lijepa na ovom opsežnom izlaganju. Imamo četiri javljanja za riječ. Možda možete zapisati pitanje pa onda odgovoriti dva po dva, na dva po dva. Prvo je Karen, izvolite. Hvala lijepa, zahvaljujem na vašem izlaganju i na vašem pristupu što se tiče ove funkcije i što se tiče našeg zakonodavstva i prava djece. Žao mi je što Danska tu ima opt-out mogućnost kada govorimo o ovom dijelu zakonodavstva, tako da nećemo na taj način imati koristi od vašeg rada i zakonodavstva Europske unije. Isto tako ste spomenuli, ja bih željela spomenuti regulativu E, dakle Brisel 2a i tu imam upravo vezano pitanje jer to je upravo ono što je ključno kada govorimo o suradnji između država članica i nekim obiteljskim pitanjima. Dakle, došlo do velikih poboljšanja kroz nedavne izmjene, pogotovo kada govorimo o cijelom postupku saslušanja djece. Međutim, postoje tu i određeni problemi, pa bih htjela posebno jedan navesti pri tome a to je područje primjene e, Brisel 2a regulative jer nije dakle sve pokriveno tim e, pravilima i ta situacija onda stvara dakle jednu nesigurnost kako za roditelje tako i da djecu i ovaj odbor je to signalizirao još 2018. ali što se mene tiče odgovor koji smo dobili se nije pozabavio upravo tim problemom pa me zanima što vi mislite u tom pogledu. A što se tiče ovog prekograničnog aspekta u pogledu osvajanja, Europski parlament je u svojoj 2017. izvješće na vlastitu inicijativu kada govorim upravo o toj temi i tu smo naglasili probleme kojima su suočeni naši građani vezano uz ta prekogranična usvajanja i tu smo dali određene smjernice i najbolju praksu s obzirom na međunarodne aspekte i tu temu. I tu smo naveli jasni pravni okvir kada govorimo o automatskom priznivanju E, priznavanju nacionalnih e, zakonodavstva što bi trebalo dakle stvoriti jednu sigurnu pravnu situaciju za djecu i isto tako bi e, snažila pravo u pogledu slobode kretanja naših građana. Nažalost komisija nije slijedila naše preporuke, dakle preporuke parlamenta. Rado bismo svome dakle poradili na tome da imamo jednu takvu vrstu zakonodavstva. Hvala vam lijepa. Hvala Karin, gospodin Radev. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poštovana gospođo Kovač, htio bih vam se zahvaliti na vašem izlaganju. I isto tako vam izraziti dobrodošlicu kao koordinaciji. 2019. je vijeće usvojilo e, zadnju verziju što se tiče Brisela 2a i jedan od glavnih ciljeva tog revidiranog teksta na kojem smo mi u istu aktivno uistinu aktivno radili je da se poboljša postojeće zakonodavstvo. Kada govorimo o zaštiti djece u prekograničnim e, predmetima, roditeljske odgovornosti, sporovi e, koji uključuju neka pitanja vezano uz prava roditelja i zaštitu djece. Tri godine nakon što je objavljena u službenom listu će ta regulativa isto tako stupiti na snagu. Dakle, koje je tu vaše mišljenje što se tiče stupanja na snagu? Koja bi tu mogla biti dodana vrijednost vašeg rada kada govorimo o boljoj zaštiti dakle, najboljeg interesa djeteta? Jer upravo o tome se radi, dakle da djelujemo u najboljem interesu naše djece i to bi trebalo biti jedan od prioriteta što se tiče našeg zakonodavstva. Što se tiče tog pitanja i drugih pitanja, moramo uvijek imati na umu e, interes djeteta. Možete se uvijek pouzdati da ću vas ja podržati. Hvala lijepa. Kovač, želite li možda sada odgovoriti na ova dva pitanja? Da. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala na vašim izrazima podrške. E, nitko se nije rodio kao premijer ili kao e, zastupnik Europskog parlamenta, niti kao koordinator. Stoga moramo puno toga učiti, ali trebamo biti učinkoviti i možemo biti učinkoviti samo ako djelujemo zajedno. Iako volimo naš individualizam, trebamo ipak međusobno surađivati E, pogotovo kad se radi o nečem ovako važnom, radi se o budućnosti naše djece i naše budućnosti. Djeca su naša budućnost. Što se tiče Prisela 2a i proširenja područja primjene kako bi se pokrila i partnerstva, e, zastupnici su spomenuli da krajem proteklog mandata se završilo na izmjenama i dopunama te regulative. E, Kolegica ili kolega Zjevka su upravo bili izvjestitelji na tome i tu se počelo razgovarati o otmicama od strane roditelja. I ovaj dio koji se odnosio na brak nije izmijenjen. Zašto? U skladu sa pravnom osnovom ova regulativa je usvojena jednoglasno odnosno usvaja se temeljem jednoglasnosti. I dvije i pol godine, gotovo tri godine je vijeće radilo na tome, dakle da se unesu sve te izmjene. Širenje područja primjene uredbe ne bi bilo moguće u tom smislu. Ali kao koordinatorica ja ću obratiti pažnju na najbolji interes djeteta jer djeca imaju prava i ne bi trebalo pa bračni status roditelja utjecati na njihova prava. Dijete ima pravo biti sretno unutar svoje obitelji. Drugo pitanje se odnosilo na usvajanje. Odbor Jurije u izvješću koji ste vi spomenuli zatražilo od komisije da iznese jedan zakonodavni prijedlog u pogledu međusobnog e, priznavanja međunarodnih usvajanja i odgovor je bio negativan. Jer kao što je komisija tada rekla, s obzirom na te velike razlike koje postoje među državama članicama, to nije moguće. Radi se o tome tko može usvojiti e, na oblike usvajanja. Tu istinu postoje velike razlike unutar Europske unije. Zato to ovakav jedan zakonodavni prijedlog na razini vijeća ne bi bio moguć. Dakle, to je bio odgovor komisije. A sada ću se opet vratiti na ono jednoglasno izglasavanje. S obzirom na to kako su različiti ti sustavi, u Europskoj uniji teško bi došli do tog jednoglasnog izglasavanja. Međutim, trebamo se opet vratiti na tu ideju. I svakom Djetetu je potrebno stabilno okruženje u kojem je to dijete okruženo ljubavlju. A ako roditelji to ne mogu pružiti, onda je upravo osvajanje jedna daljna šansa za takvo dijete. Dakle, da promijeni svoje okruženje i da nađe jednu takvu obitelj u kojoj će biti voljeno. Stoga bi svaki korak tu trebao ići na dobro djeteta, a ne samo činjenicu da neki par želi dijete. Dakle, naglasak bi trebao biti na interesu djeteta i tu su naravno javljaju dakle vrlo individualna pitanja kao što je to uvijek vezano uz obitelji. To su teške teme. Međutim, na diskreciji država članica je da oni odluče tko kada može usvojiti dijete. Mislim da upravo bi odbor Juri se trebao baviti pitanjima koje nisu jednostavna, već e, e, upravo onima koji predstavljaju izazov. I uz vašu pomoć e, možemo opet zatražiti od komisije da se ponovno pozabavi tim pitanjem. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala gospođo imate riječ. Hvala Hvala predsjedniče, hvala gospođo Kopač na ovoj prezentaciji. Posebno mi je drago što danas imam mogućnost e, susresti vas i što sam vas mogla saslušati. Sa gospođom Ana Marija Koraca Bild bila sam suosnivačica među kluba o pravima djece u prethodnom sazivu Europskog parlamenta. E, klub, među klub se organizirao upravo tada sudjelovali su mnogobrojni zastupnici iz raznih klubova i odabrali smo četiri supredsjedatelja kako bismo predstavili pučane, socijaliste i demokrate, Renju i zelene. Među klub je radio mnogo u prethodnom sazivu kako bi u središte europskih politika stavio interes djece. Drago mi je što sam čula to što ste danas rekli. Vi ste govorili i sa velikom kompetentnošću i osjetljivošću. Ja se potpuno slažem s vama jer sam ja mnogo godina radila kao sudac u e, slučajevima koji su obuhvaćali maloljetnike pa se zalažem kao i vi za zaštitu maloljetnika. Vi ste prezentirali svoj program, on je vrlo važan i Govorili ste o uredbi Brisel 2. Želim nešto podcrtati. Prije nekoliko mjeseci smo proslavili 30. godišnjicu e, konvencije UN-a o pravima djeteta. Kao što sam već rekla u drugim prilikama, mi ne smijemo konvenciju citirati i obilježavati godišnjice, nego moramo e, u praksi provesti ostvarivanje dječjih prava. Vi ste bila pedijatrica, mislim da ćete složiti se sa mnom. Trebamo saslušati djecu i njihove potrebe. Samo na taj način moći ćemo dati odgovore na njihove stvarne potrebe. Moramo uvijek imati na umu e, viši interes djece, a to je naša zvijezda vodilja. A sada e, konkretnije želim E, sebi i vama stalnu kvalitetnu suradnju. Što se tiče uredbe Brisel 2, Slušanje djeteta je važno, vi ste rekli da radite na intenziviranju odnosa i na sklapanje sporazuma kako bi se zaštitili roditelji, ali i kako bi se zaštitila djeca. Ja dolazim iz Italije, ta zemlja ima dobro, kvalitetno iskustvo u tom pogledu. U našem zakonodavstvu E, maloljetnik ima pravo e, na saslušanje od 12 godina pa na više i smatra se da ima pravo i mogućnost prosuđivanja čak i prije 12. godine života. Smatrate li vi, imajući na umu i provedbu uredbe Brisel 2, mislite li da ćete moći dati slične prijedloge, e, predložiti neke dobre prakse omogućiti na mm, razini e, nacionalnih država da se djeca saslušaju u sklopu mnogih postupaka. Vi ste govorili o slučajevima e, nasilja u obitelji. Čak i u slučaju da je dijete samo bio promatrač nasilja, a ne sudionik, e, odnosno žrtva. Evo, nadam se da ćemo imati mnogo prilika surađivati. A što se tiče konferencije o budućnosti Europe, mislite li možda se aktivirati sa potpredsjednicom Šujicom možda uspostaviti kontakt kako bismo imali e, aktivno sudjelovanje ovoga parlamenta unutar drugih europskih institucija u korist mladih i djece kako bi naše politike stvarno bile usmjerene ka postizanju njihovog višeg interesa. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Vos, izvolite, imati riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja ću govoriti njemački, je li to u redu? Dobro, odlično. Kao prvo vam zahvaljujemo, gospođo Kopač. I lijepo je što ste preuzeli taj zadatak e, i to u ime parlamenta i e, iz iste smo obitelji kada govorimo o stranačkom aspektu pa bih htjela reći da ovdje u Juriju što se tiče pučana mi ćemo vrlo rado s vama surađivati i dalje se baviti ovom temom. Vi ste kao veliki zadatak preuzeli dakle i dijeljenje informacija, davanje određenog vodstva u onim pitanjima gdje upravo postoje probleme između djece i roditelja. Dakle, a kad roditelji otmu e, dijete, a ostane ovaj drugi roditelj. Dakle, to je situacija gdje vrlo često se ne može dobiti pristup djetetu niti informacije o tom djetetu. Ono što bi mene zanimalo, na kojoj e, razini se onda vama obrati i tu bi mi isto tako bilo zanimljivo ako se radi o slučaju otmice. Ili su li to većinom te otmice unutar obitelji ili postoje li neke druge obiteljski problemi koji su granične naravi gdje vi možete djelovati ili možete pomoći u pogledu informacija. Evo čisto ovako to bi me situacijski zanimalo da tako još nešto čujemo. Hvala vam lijepa. Hvala. Idemo sad dati gospodin Stankaneli još mogućnost da postavi pitanje. Izvolite. Hvala predsjedniče. Hvala gospođo Kopač na onome što ste rekli. Čestitam vam. Ja se potpuno slažem sa vašim pristupom. Sa strane moga kluba a i na osobnoj razini mogu reći da ćemo se maksimalno truditi i surađivati s vama u sklopu vašega mandata, a mandat koji imate je jako važan i u interesu djece. Posebno mi se dopalo kad ste govorili o višem interesu djece to e, se spominje u svim ugovorima e, i konvencijama za zaštitu prava djeteta. Vi ste rekli da je to više razina u odnosu na roditelje ili buduće roditelje e, da imaju dijete. Za moj klub i što se tiče moga osobnog stajališta, interes djeteta je puno važniji i zato ja cijenim što ste vi to istaknuli u svojoj izjavi. Ne radi se samo o političkoj izjavi, radi se o izjavi osobe kao vi koja je specijalizirana za ovakve teme i zato ćemo vam mi pružati e, ruku u sklopu naše suradnje interes djeteta je na prvom mjestu. E, interes e, djeteta je važniji od e, egoističke želje roditelja da imaju dijete. Govorili ste o ugovoru iz 1980. dokumentu u kojem postoje neke poteškoće i vi ste govorili o Japanu. Ovih dana se bavimo peticijom o kojoj ćemo raspravljati sutra. Radi se o jednom roditelju iz Italije koji se vjenčao Japankom. Ne vidi je već nekoliko godina. Neću sada spominjati imena jer to nije bitno. Sutra ćemo o tome raspravljati na sastanku odbora peti. Pitanje je što vi konkretno možete učiniti, a što može vaš ured učiniti, a i Europski parlament kako bi zaštitio talijanskog roditelja e, kojemu je oteto dijete, a japansko zakonodavstvo ne daje nikakva jamstva građanima koji nisu japanske e, koji nemaju japansko državljanstvo. Jer postoji regulativa postoji mogućnost e, mijenjanja zakonodavstva, ali postoje i konkretni slučajevi i mi imamo dužnost konkretno odgovoriti onima koji nam se obraćaju sa svojim pitanjima. Hvala. Hvala lijepa. Gospođo Kopač, izvolite. Hvala lijepa na svemu što ste rekli. Zahvaljujem vam i ja ću iskoristiti i vaša iskustva u svom svakodnevnom radu. Jer nitko ne može reći da je najpametniji i da iskustvo nije vrijednost. Ne trebamo nanovo otkrivati toplu vodu, trebamo koristiti iskustva e, onih koja su ih već stekli u tom području. Kad govorimo o vrlo konkretnim slučajevima, Imamo otprilike 50 slučajeva godišnje. Dakle, tu se radi najčešće o otmicama od strane jednog od roditelja. Iskreno rečeno, ja se nalazim u dosta posebnoj situaciji, jer u mojoj zemlji tijekom protekle tri godine govorimo o jednom ocu koji živi u Belgiji. Dijete je oteto iz jednog poljskog grada gdje živi njegova majka i sada to dijete živi u Belgiji zajedno s ocem i naravno, mediji govore o nezakonitoj otmici. A majka koja se obraća medijima pokazuje dokaz da je sud nju proglasio primarnim skrbnikom nad djetetom. Dakle, situacija je vrlo komplicirana. Novinari su već rekli da otac nema prava, međutim, onda saznamo da je belgijski sud dao ta ista prava roditelju, a u Poljskoj nismo znali za to. Dakle, trebamo biti vrlo oprezni e, kada e, tu izričemo presude ili donosimo neka mišljenja. Ne možemo imati dva paralelna postupka u dvije zemlje. Tu moramo istinu biti oprezni. Države članice bi trebale poštivati odredbu uredbe Brisel 2a, gdje je to tu vrlo jasno navedeno, a to je dakle naš zakon koji je iznad nacionalnog zakonodavstva. Dakle, tu se radi o jednom krhkom ljudskom biću i djeca uistinu tu pate, jer to su sporovi između roditelja, ne između djeteta i roditelja ti bespomoćni članovi obitelji, to je djeca, ne mogu uopće utjecati na to i mi trebamo moći dovoljno suosjećati s njima, koristiti naše iskustva da učinimo što možemo. Dakle, parlament, komisija trebaju promisliti o pitanjima prava djece kao što to čine u pogledu odraslih, jer ta će djeca odrasti i postati odraslima i trebamo poštivati njihova prava već dok su mali, dok nemaju nikakav utjecaj na ono što se događa. Međutim, istovremeno komisija treba biti svjesna uloge medijacije i koliko je važno izgraditi to povjerenje prema toj vrsti postupka jer to može biti manje traumatično za dijete nego neki sudski postupak. Ali jedna stvar je sigurna. Svaka sudska presuda bi trebala biti poštivana i provedena. A državne institucije su prespore kada govorimo upravo o tom aspektu provedbe. I zato ja kao koordinatorica dobivam toliko poziva i e-maila. Ja sam sigurna da zahvaljujući vašim uvjerenjima, vašem iskustvu e, u pogledu naših inicijativa, da ćemo ostvariti naše ciljeve. I ja ću se obraćati svim političkim klubovima nema tu ničeg političkog. Ili ste osjetljivi na tu temu i želite učiniti našu djecu sretnom, zdravom i dati im jednaka prava i njihovi glasovi se trebaju čuti i o tome smo govorili na našoj konferenciji u studenom. Dakle, koristit ću vaše iskustva i u budućnosti ću isto tako slušati glas djece jer oni nas i tekako znaju iznenaditi. Hvala vam lijepa. Hvala. Potpredsjedniče koordinatorice, zahvaljujem. E, mi sad znamo da ćemo biti u dobrim rukama kad se radi o zaštiti prava djece u ovom domu i mi očekujemo proširenu suradnju s vama pozvat ćemo vas da dođete na naš sastanak idućih mjeseci i da nam predstavite vaša izvješća. Hvala. Nastavljamo sada sa našim dnevnim redom za današnji sastanak. Točka broj 15. Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti komisije. ću riječ izvjestitelju, gospodinu Zajeru. Izvolite. Hvala. Oprostite što ste morali čekati. Radi se o vrlo kontroverznom pitanju poslije nekoliko godina. Odgađali smo rješenje, ne to zato što je parlament imao određeno stajalište, nego zato što se dosta toga e, dogodilo na tom području vijeću, pa se ispričavam svima u odboru koji smatraju da ovaj dokument dolazi prekasno, ali sada imamo jasne rokove i nadam se da ćemo sve zaključiti do kraja travnja. 2017. u veljači Europska komisija je podnijela prijedlog za reformiranje sustava komitologije. Cilj je poboljšanje transparentnosti i odgovornosti u provedbi zakonodavstva Europske unije u nekim spornim područjima politike a to su mijenjanje pravila za glasovanje u posljednjoj fazi komitologije, uključujući nacionalne ministre, e, time da se omogući komisiji da napravi drugo upućivanje e, odboru na ministarskoj razini ako nacionalni stručnjaci ne zauzmu stajalište, povećanje transparentnosti glasovanje u žalbenom odboru, osiguravanje političkog inputa, omogućavajući komisiji da uputi pitanje e, ministrima ako žalbeni odbor odbor nije u mogućnosti donijeti stajalište. Kao u svim područjima komitologije RPS-a vidjeli smo jasno da e, vijeće ne želi nastaviti na tom putu i dosta se podcrtava ovo novo područje, nova politika upliva. Neka su pravila do sada donesena i ona su dovela do kontroverzi. E, kontroverze nisu postupovne, nego su vezane uz e, sadržaj. Nitko nije mario za opća pravila, nego za to ako u određenim pitanjima kad se odlučuje došlo je do nekih problema i ishod nije bio ono što su neki kolege u parlamentu očekivali, pa čak i u vijeću. Iz toga razliga e, to je jasno za komisiju i oni su predložili mijenjanje pravila. Ovdje u parlamentu smo imali e, rundu u svim odborima. Tražili smo raznih odbora da izraze svoje mišljenje. Moje izvješće koje ću staviti na stol uzima u obzir mišljenja svih odbora. E, u prošlom sazivu, već se deset godina bavim komitologijom, uvijek sam pokušavao se pridržavati stajališta partnerskih odbora. Razlog jest u tome što je postupak komitologije u nekim područjima drugačiji odnosu na neka druga područja, a ja sam u Juriju trebao e, iznivelirati sva ova područja i imati razne postupke koji su trebali biti usklađeni u raznim odborima. Dakle, moj je zadatak bio da ne da mijenjam e, praksu u parlamentu, nego da u ime parlamenta pokušam biti posrednik promjena. E, ja podržavam e, cilj reforme, kao što piše u izvješću, tako da koristimo sve potrebne pravne instrumente koji postoje. Komisija je dala razne prijedloge a također se raspravlja mm, o tome među klubovima, ali možemo dati podršku tekstu za sada. Postoji rasprava o, mm, iz siječnja o e, ovlastima parlamenta. Moj cilj je transparentnosti, povećati povjerenje u institucije Europske unije, poboljšati davanje informacija građanima o postupku komitologije. To je težak postupak. građani koji to analiziraju trebaju shvatiti e, bolje teme o kojima mi raspravljamo i ubrzavanje, povećanje transparentnosti, postizanje pristupačnosti informacija za građane, to će biti naši ciljevi. Po mom sudu, u nekim slučajevima e, komisija je dala neke definicije toga tko bi se trebao koji bi trebao biti predstavljen u kojim odborima, predlažem neke, e, neku fleksibilnost i tražim da se unese izraz visoka politička razina umjesto, umjesto ministarska razina. E, u slučaju e, informacija koje se šalju u Europskom parlamentu, to se treba činiti bez odgađanja, tako stoji u izvješću. E, novina u mom izvješću Vezana je za funkcionalnost registra. Registar do sad nije bio dosta e, dostupan i mm, nije se mogu konzultirati na lak način. Država članica treba razjasniti svoje stajalište i dati argumente. E, 20. E, veljače će biti datum za podnošenje amandmane. 21. travnja ćemo imati glasanje. E, mislim da bi to moglo biti e, slijed događaja. 14. veljače prije dvije godine komisija je dala ovaj prijedlog. E, napokon sada se možemo e, pozabaviti e, ovim izvješćem, odnosno nacrtom. I koristim prigodu kako bih vam zaželio sve najbolje u radu kao predsjednik ovog odbora. Hvala, gospodine Sajer. Sada gospođa Polaz ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Prvo bih se zahvalila gospodina Sajera na njegovom radu i na njegovom izvješću. Ja se i dalje slažem s njegovim prijedlozima za izmjene i dopune i pri tome pozdravljam isto tako njegov fokus na transparentnost, na to da se više uključe građani i isto tako na poboljšanje protoka informacija. Što se tiče poboljšanja transparentnosti i sudjelovana građana, Amandmane 1, 4 i 6 prije svega pozdravljam. E, te izmjene dopune u stvari snaže sam e, odbor i daju građanima uvid u puno toga što se odvija iza zatvorenih vrata u pogledu vijeća. Što se tiče poboljšanja protoka informacija, tu pozdravljam namjeru kod 3 i 8 kod tih amandmana jer oni doprinose snaženju parlamenta Osobno bih e, tu uvela, dakle radije e, jednu odredbu s onim must, a ne shall, dakle da bi u istinu e, ne moglo nego trebalo nešto učiniti. Dakle i tu bi parlament u istinu trebao biti više uključen i informiran. Gospodine Zajra bih još zamolila da neke nejasnoće ukloni kao prvo bih ga zamolila da nam pojasni što je dostatno visoka politička razina u amandmanima 2 i 7 je to tako navedeno. A što po vašem mišljenju je protiv izvenog teksta komisije? Jer ovdje govorimo o susretima na ministarskoj razini. Za mene bi takva izmjena prije bilo slabljenje prijedloga komisije jer se upravo i radi o tome da se ova politička razina veže sa onim mišljenjem koje je tamo izrečeno. I zamolila bih vas e, zašto ste u amandmanu 9 niste i jasno ne zahtjevati mišljenje vezano uz e, suzdržanost. Rekli ste da bi bilo važno da države članice daju obrazloženje za svoje glasanje, bez obzira na to da li su glasali da, ne ili bili suzdržani. Evo, sve do danas sam sada izrekla, možda ću ako vidim kasnije nužno isto uložite neke amandmane, ali u svakom slučaju vam se zahvaljujem na vašem radu i e, veselim se našoj produktivnoj e, razmjeni. Hvala lijepa. Thank you very much, Hvala, gospođo Bolland. Želi li komisija možda nešto reći? Izvolite. Hvala, predsjedniče. Mi bismo htjeli zahvaliti odboru, posebice gospodinu Zajeru, na ovom izvješću i na određenom poslu na ovom dokumentu. To nije jedini dokument koji imamo e, na ovom području. Kao što znate, mi smo zaključili prvi dio RPS-a, odnosno e, usuglašavanja i to prošlo godine. Što se tiče ovoga prijedloga, međutim, nije bilo mnogo napredovanja u pogledu zakonodavnog postupka do sada e, sa strane vijeća. Kao što znate, nismo dobili jasnu podršku u korist ovog prijedloga ali drago nam je što primjećujemo kako parlament u siječnju u ovom odboru, a i na plenarnoj sjednici je jasno dao do znanja da namjerava ponovno raditi na ovom prijedlogu. To je bilo prije tri godine. Mi smo tada dali prijedlog i drago nam je što vidimo da postoji namjera napredovati u tom području. na toj osnovi sad smo dali prijedlog o popisu prioriteta u kontekstu radnog programa koji je donesen u siječnju. Jasno stajalište Europskog parlamenta pomoći će nam nastaviti raspravu sa vijećem. Naravno ne možemo predvidjeti u ovom trenutku koliko će jednostavno biti napredovati na tom području. Želim pojasniti to da je situacija e, koja je dovela do ovakvog predlaganja sa strane komisije je uvijek ista. Mi smatramo da uredba o komitologiji još uvijek ispunjava svoju svrhu. Mi sad govorimo o tome da trebamo imati mali i stalan broj slučajeva u kojima dolazimo e, do nemogućnosti davanja mišljenja u žalbenom odbora i tada to treba riješiti. E, pozdravljamo to što nacrt izvješća podržava četiri elementa prijedloga izmjene u e, brojanju glasova, mogućnost drugog upućivanja žalbenom odboru, mogućnost da se predmet uputi vijeću i zadavanje mišljenja i transparentnost o glasovanju država članica. Što se tiče želje u ovom nacrtu izvješća da se i dalje još više poveća transparentnost glasovanja, morat ćemo to još proanalizirati jer to E, nadmašuje transparentnosti i izmjene e, vezane uz žalbeni odbor. Što se tiče registra komitologije, čuli smo komentare o tome kako to danas funkcionira. E, ti komentari će nam pomoći u našem radu na moderniziranju registra komitologije i mi se nadamo da ćemo 2020. tijekom ljeta pokrenuti taj registar. Imat ćemo mogućnost pretraživanja po područjima politike. To smo već predvidjeli za ovaj novi registar koji se temelji na onome što smo već učinili u sklopu registra delegiranih akata. To i druga pitanja E, biti će predmetom naše analize, a i što se tiče vijeća morat ćemo vidjeti tijekom zakonodavnog napretka kakva će biti ostala stajališta. Hvala na ovom nacrtu izvješća i pozdravljamo nastavak naše suradnje na izrađivanju ovoga prijedloga. Hvala. Hvala. Prije nego što vratim riječ gospodinu Sajeru, da vas podsjetim da je 28. veljače rok za podnošenje amandmana. Gospodine Sajer, imate riječ. Hvala. Hvala na komentarima kolege i komisije. Kolega i komisije. E, što se tiče transparentnosti i drugih elemenata, tu smo imali razne amandmane i mislim da je potrebno ih opravdati. Već je rečeno da smo započeli rad na RPS-u, ali smo stali čak pet godina. Najteži elementi sada su još uvijek otvorena pitanja, a ja ću raditi na tome u sklopu svojih budućih izvješća. U ovom području parlament nema moći jer ne može e, pritiskati e, vijeće na promjene. A što se tiče konkretnih pitanja koje ste postavili, imamo transparentnost i pitanje vezano uz dovoljno visoku političku razinu. To su elementi koji ukazuju na opći duh u kojem bismo trebali mijenjati dokument. Trebamo postići veću transparentnost i signalizirati vijeću da smo spremni e, prihvatiti kompromis u nekim područjima. Možda to možemo napraviti na više mjesta. Očekujem vaše amandmane jer e, vi ste izvjestiteljica o sjeni pa mislim da ćemo e, pronaći pravi balans ali vi ste dobro rekli, predmet e, je se zaustavio, zastao je, došlo do blokade i to. Sada znači da mi trebamo e, koncept transparentnosti preoblikovati u ovom trenutku i u ovom dijelu teksta, a najzahtjevnije će biti promijeniti pravila o glasovanju zato što je vijeće već naviknuto glasovati na određeni način. E, ništa neće proći bez pritiska, e, pogotovo u vijeću. Moramo sjesti i pokušati vidjeti što se može učiniti. U postupku komitologije posljednjih deset godina susreo sam se s time da kad komisija e, ne potiče, onda se ne može napredovati i to su neke stvari koje smo već pokušali mijenjati. Trebamo obuhvatiti sva područja koja su ovdje spomenuta. To je sad pitanje tumačenja. Ako promijenimo političku razinu, je li to toliko važno za nas? ako jest, onda ćemo time možda riješiti jedno od problema koje vijeće ima ovdje, zato što se oni boje da mijenjamo njihovu metodu rada i boje se toga da mora uvesti nešto novo. Dakle, možda će onda paket biti nešto ograničeniji, ali onda ćemo više se približiti našem cilju transparentnosti. U svakom slučaju mislim da trebamo još vidjeti što će biti nakon pregovora. Hvala. Hvala gospodine Sajer. A sada nastavljamo sa točkom broj 16, razmjena mišljenja, e, okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija. Ivan, izvoli, imaš riječ. Hvala. Govorit ću španjolski pa ću vam dati priliku da stavite slušalicu prije nego što počnem. Dobro, e, sada je došao mm, novi vrli svijet. Pravno govoreći, ono s čime se sada suočavamo je nešto što je potpuno novo i drugačije. Pokušavamo izgraditi novi okvir i novu stvarnost. Situacija je takva danas, a bit će u budućnosti. To je nešto što je različito, što će se dalje mijenjati i suočavamo se s tehničkim poteškoćama. Budući da smo se nalazimo pred novim pravnim pravilima koja će povezati tehnološki razvoj i etiku te sve što je vezano uz umjetnu inteligenciju i robotiku. Trebamo se prilagoditi toj novoj stvarnosti. Ono što pokušavamo je sažeti ogromne količine dokumenata sate i sate posla, različite seminare i ideje koje su iznijeli filozofi, znanstvenici i teolozi. I to je nešto što bi nas trebalo dovesti do pravnog okvira koji će nadilaziti ono što imamo sada. Znači, važan je posao pred nama. Zašto to kažem? Zato što mislim da to nije nimalo lako. I bit će tim teže, budući da su nam rokovi kratki. Cilj nam je uvesti pravne standarde i norme koje odražavaju stvarnost koja se mijenja i koja je vrlo kompleksna. Sektor koji se razvija i mijenja svakodnevno, a imamo vrlo malo alata za predviđanje kako će sve to izgledati za par mjeseci ili godina. Zato su nam potrebni pravni alati koji su i fleksibilni i zahtjevni. Bez fleksibilnosti nećemo se morati prilagoditi, a prilagodba nam je potrebna. Ako nećemo to biti u stanju, pravni e, alati koje imamo postaće zastarili čim se usvoje. Rokovi su nam kratki. Znači radit ćemo 18.3. sa stručnjacima, tada je organizirano jedno događanje, što znači da ćemo u travnju imati prvo izvješće. To znači da ćemo imati temelje za ovu zakonodavnu e, inicijativu. Komisija će iznijeti prijedlog i mi možemo biti nekoliko koraka ispred. To Znači, prema mom mišljenju, da ćemo u mom odboru trebati imati e, konačnu verziju teksta u lipnju, a u rujnu ili listopadu ove godine bit ćemo spremni za plenarnu sjednicu. Dakle, kao što sam rekao, raspored je dosta gust. Što znači da se nećemo baš moći odmarati dok ćemo raditi na ovom dosjeu. Kad riječ o pravnim normama, one će trebati biti razumne. Otvoren sam sad za dijalog sa e, svim klubovima u ovom odboru, zato što ovo mora biti novi standard e, koji će zapravo biti rezultat konsenzusa u ovom odboru će potrebna ravnoteža, ravnoteža u pravnom smislu, ali isto tako treba omogućiti i danji razvoj tehnologije. Ne radi se o uvođenju barijera za razvoj tehnologije. Upravo suprotno, kao izvjestitelj trudit ću se da rezultat rada ovog parlamenta bude nešto što će ostvariti dodanu vrijednost u tehnološkom smislu, kad govorimo znači o umjetnoj inteligenciji. Potreban nam je holistički pogled na ovu temu. Mi možemo definirati ritam za ostatak svijeta u definiranju okvira i razmatranju etičkih aspekata vezano uz e, robotiku i umjetnu inteligenciju. Tu je još jedan aspekt koji treba razmatrati. Kad je riječ o umjetnoj inteligenciji, ne radi se samo o tehnologiji koja se koristi, naravno trebaju pratiti e, i nadzirati, ali radi, već se radi o e, praćenju cijelog procesa u cjelini. Znači potrebna je prethodna provjera imajući na umu načela kojima se trebamo rukovoditi prilikom do donošenja nove tehnologije, zatim tijekom implementacije. Dakle, trebamo pratiti razvoj tehnologije. Postaje, postoje i posebne karakteristike umjetne inteligencije koje su vezane uz samo, samostalno učenje. Znači, radi se o proizvodima koji se sami mogu razvijati na načine koji nama nisu poznati. To znači da je potrebno kontinuirano praćenje i to time se treba međutim vratiti na ideju stvaranja dodane vrijednosti umjesto dodatnih e, barijera. Ko su to načela kojima ćemo se rukovoditi? To su načela na koja smo se uvijek e, oslanjali, univerzalna ljudska prava koja moraju biti sveobuhvatna. E, ne zabrana diskriminacije, održivost, rodna ravnopravnost, sve je to povezano s ljudskim pravima koja osnažuju e, ugovor o Europskoj uniji, a to je povezano i s razvojem tehnologije. Htio bih biti kratak, jer kao što sam rekao, sada je važnije nego ikad da dobijemo povratne informacije da se vidi da smo spremni saslušati druge. To je barem stajalište koje ću ja zauzeti kao izvjestitelj. Ali postoje dvije stvari koje treba istaknuti kao važne. Prvo, naša metodologija. Mislim da je naš način rada jednako važan kao i sama tema, sam sadržaj. Jer kao što sam rekao, svi će nam nova era – Radi se o tehnologiji koja može potpuno narušiti naše društvo kao prva industrijska industrija. Sve se može promijeniti u društvu, korištenje tih tehnologija u proizvodnji, u medijima, sve se može promijeniti i to u roku jednog dana. Stoga je jako važno od početka naglasiti koliko su značajne ove tehnologije u smislu društvenih promjena ali isto tako je potrebno odbaciti sve sumnje i strahove. Primjerice, nekad vidite vijest i to je koja je vezana uz umjetnu inteligenciju i imate osjećaj da ste gledate neki znanstveno fantastički film um, postoje strahovi da će doći E, do distopije za nekoliko mjeseci ili godina zbog umjetne inteligencije. Tih strahova se treba riješiti. Primjerice, kako će se promijeniti tržište rada? Tu postoje strahovi. Tu treba uključiti građane. Moramo uspostaviti međusobnu koordinaciju, te se koordinirati s drugim europskim institucijama, ali trebamo E, razmišljati o nečem drugom. Trebamo svi zajedno, mi u odboru, vidjeti kako uključiti e, građane, ne samo potrošačke organizacije koje štite prava potrošača, odnosno građana. Primjerice, ljudi koriste naše sustave zdravstvene skrbi, ali ne samo, trebamo vidjeti kako sve uključiti građane što znači da mi moramo e, sensibilizirati ljude, educirati, osigurati e, jasnoću naših aktivnosti, a to će utjecati na kvalitetu e, naših odluka. Trebamo se pobrinuti da su naše odluke u skladu sa željama građana i da su građani informirani o tome što radimo i s kojim ciljem. I to me dovodi do, do sljedeće teme. Razmišljao sam puno o tome to pitanje informiranja, angažiranosti. Radi se o tome kako pravno tijelo poput ovog može osigurati djelotvorno praćenje, a ne da e, svaka vlada to radi zasebno. I dosta je teško odvojiti se od ideje uspostave nove agencije koja bi bila zadužena za praćenje i za reformu i prilagodbu naših društava kada se suoče s novim tehnologijama. Ne znam kakva su vaša stajališta o tome, ne znam jeste li vi došli do istih zaključaka ili je to uopće mogućnost. Možemo li se dogovoriti o uspostavi nove ovakve agencije, ali onda treba E, ići korak dalje i razmisliti o prirodi ovakvog tijela. To treba biti etičko tijelo, agencija, odbor. Ne znam kako bismo to napravili, ali volio bi da o tome zajednički razmislimo. Evo, toliko za sada, ali doista bih htio inzistirati na ovome. Potpuno sam na raspolaganju, ne samo za formalne e, razgovore, u odboru, već nakon što se dogovorimo tko će biti zadužen za ovaj dosije u pojedinim klubovima, ja bih htio jednu kontinuiranu razmjenu stajališta u idućih nekoliko tjedana i mjeseci. I ne želim se ponašati snishodljivo, upravo suprotno. Htio bih preporučiti da pročitate članak koji sam napisao e, prošli tjedan za španjolske internetske novine onda ćete možda imati strukturirani uvid u moje mišljenje o ovoj temi. Pokušala sam sažeto prikazati svoje osobno mišljenje o ovoj temi, ali u tom članku to radim na puno strukturiraniji e, način. Na španjolskom je napisan, ali to se može prevesti. U svakom slučaju e, to može poslužiti e, u našim razgovorima. Hvala, spreman sam odgovoriti na vaša pitanja. Hvala na pozornosti. Hvala Stefane. Hvala. Htio bih e, vam čestitati na izboru e, kao predsjedavajućeg ovog e, odbora. Bravo za ovu novu odgovornost. Isto tako hvala vam na ovom uvodnom izlaganju. Postoje tri izvješća. Ovo izvješće je jako važno. Ne kažem da drugi nisu, ali evo, ovo je jedno važno izvješće. Ono je važno zato što je to pitanje koje nam jako važno kao političarima. Zato što postoji ambivalentnost u korištenju rezultata umjetne inteligencije, a isto tako ta tema izaziva dosta veliku bojazan kod građana. tu je manjak povjerenja u nove tehnologije, a osim toga e, poduzeća se malo e, boje zakonodavstva koje će uvesti Europski parlament. Dakle, sve te dimenzije su dosta zanimljive i e, drago mi je e, što izvjestitelj potiče razmjenu mišljenja. Mislim da je jako važno da se klubovi uključuju u raspravu o etičkim pitanjima vezanima uz iduću uredbu, sljedeću uredbu. Imam dva pitanja. Prvo pitanje, spomenuli ste pitanje uredbe, postavili ste pitanje treba li to pitanje urediti, te na koji način. Da li je ta tema za vas zaključena i da li u toj uredbi koju predviđate mislite da bi tu trebalo spomenuti samo glavna načela, ljudska prava, rodnu ravnopravnost i tako dalje ili kad govorimo o uporabi tehnologije koja će se možda pojaviti i koja može zabrinuti građane i možda bi im e, trebalo zacrtati određene crvene linije u uredbi kako bi se to spriječilo. Dakle, kad govorimo o korištenju, to je nešto što je zanimljivo i građanima i političarima. Mene zanima kako ćete to e, se postaviti prema tome u nacrtu izvješća i, i kako je vaše mišljenje o toj temi, a znamo da i građani i politički klubovi zauzimaju različita stajališta o ovoj temi. Hvala. Gospodin Brejer je sljedeći, izvolite. E, puno vam hvala. Zašto je tako važno razgovarati o etici umjetne inteligencije? Zato što kodificiranje znači zakonodavstvo. I zato je jako važno ovo zakonski urediti. Ako razgovaramo, razgovaramo o etici umjetne inteligencije, nužno se pojavlja pitanje e, kada je umjetna inteligencija neetična i što ćemo učiniti po tom pitanju. Trebamo razmisliti o tome kakva umjetna inteligencija nije spojiva s našim vrijednostima i načelima i s načinom na koji želimo da naše društvo funkcionira. Spomenut ću samo jedan primjer, a to je e, nadzor lica te detekcija ponašanja. Trebamo tražiti zabranute tehnologije iz više razloga. Prvo, velik broj lažnih pozitivnih rezultata i lažnih inkriminirajućih e, rezultata e, ove tehnologije koja je nepouzdana. I drugo, e, pitanje vjerodostojnosti, zato što prepoznavanje lica lošije funkcionira na ljudima druge rase ili starijim osobama. I na kraju, zbog bojazni koje stvara u društvu, što god napravimo, e, trebamo imati na umu sljedeće pitanje. Um, hoću li se morati u budućnosti opravdavati zbog ovih odluka? Tehnologija za masovnu identifikaciju građana je neetična zato što je neproporcionalna. Zato to trebamo jasno reći osuditi, te se trebamo pobrinuti da pristup komisije umjetnoj inteligenciji doista zavrani neetičnu uporebu ove tehnologije, a ne da se prikloni industrijskom pristupu osiguravanja napretka tehnologije. O tome se radi kad govorimo o etičkoj i neetičkoj uporabi umjetne inteligencije. Hvala gospodine Breer. Iznenadilo me koliko se ljudi javilo za riječ. Sljedeći je gospodin Kanel, izvolite. Grazie, Hvala predsjedniče. Zahvaljujem izvjestitelju također. Slažem se s kolegama koji su govorili prije mene i smatram da je ova inicijativa od velike važnosti. A važnost je strateške prirode. Zašto? Vidite, možda drugi nisu to baš tako rekli, ali umjetna inteligencija, a sada govorim kao da je to paradoks, je zapravo proturječnost, jer inteligencija dolazi od latinskog inteligere, a to znači izabrati birati. Ja ne dajem veliku važnost umjetnošću u odnosu na izbor. Dakle, mi smatramo to instrumentom gdje je stvoritelj ljudski um, intelekt. To sam čuo od izvjestitelja i slažem se s njim to je sve na usluzi, neću reći čovječanstva, nego na usluzi čovjeka koji koristi sve moguće instrumente, eh, a instrumente stvara eh, ljudska inteligencija. Ja se slažem oko ovakve interpretacije. Eh, trebamo biti vrlo strogi jer etika mora prevladati nad robotom. Robot nije pametan, ali on može dosta toga napraviti zato što ga je stvorila ljudska inteligencija. Dakle, zakonodavna e, aktivnost je jako važna, a izvjestitelj kojemu zahvaljujem s pravom je pozvao na suradnju e, unutar odbora Juri u parlamentu, u Europskom parlamentu ja sebe stavljam sad na posljednje mjesto, ali mislim da tu imamo osobe koje imaju veliku kompetentnost u području prava. I potrebno je zato pravo spojiti s potrebom da našim građanima damo, dajemo sigurnost i da to sve ne bude u neskladu s etičkim načelima koji trebaju karakterizirati moderno društvo. To je ključno. Ja sam izvjestitelj u Sjeni za moj klub u sklopu ovoga dosjeja. I zato želim jasno reći da sam na raspolaganju za razmatranje svih mogućih aspekata na temelju kojih ćemo moći osigurati sigurnost i stvoriti jamstva. Jutro smo govorili o pravim, pravu, vezano, pravu vezanom uz online aktivnosti. Ovo je ključno za ovaj dosje. Zato sam tu htio samo naznačiti da postoji kulturološki pristup ovom predmetu, a pravni pristup je svakako najvažniji u postizanju konsenzusa. Nadam se da će u drugi plan prijeći osobna ili ideološka okljevanja i da ćemo se složiti oko načela e, kojeg smo čuli od izvjestitelja. Nešto sam manje suglasan oko pojma agencije. Zabrinut sam kada imamo neke strukture, neka dodatna tijela u odnosu na one aktivnosti koje treba e, vršiti na pravno gledano jednostavniji način. Već sada želim reći da me taj aspekt brine, ali u svakom slučaju ja sam na raspolaganju za suradnju i nadam se da ćemo našoj zajednici moći ponuditi e, pravno gledano kvalitetan rezultat koji će nam omogućiti to da umjetnu inteligenciju usmjerimo. Ja smatram da umjetna inteligencija zapravo nije prava vrsta inteligencije. Stankanelli, Mr. Didier, you have the floor. Izvolite, sljedeći govornik. Hvala, čestitke na izboru. Htio bih reći da EPP e, se bavi ovom važnom temom i svjesni smo osjetljivosti ove teme. Te smo svjesni koliko je teško predvidjeti zakonodavno, zakonsko uređivanje ove teme, odnosno etičkih aspekata. Zato što se radi o kompliciranoj temi. Mi smo pokušali to napraviti i mislimo da je jedini način da djelujemo bez sigurnosti, bez e, ideologije i s puno poniznosti, ali naravno uz neka uvjerenja. Koja su to uvjerenja? Prvo, etički aspekti umjetne inteligencije trebaju se tretirati, međutim to ne znači da smijemo propustiti e, priliku koju predstavlja tako veliki tehnološki napredak. Potencijalne prednosti umjetne inteligencije, sigurnosti, zdravstva, imali smo tu raspravu o prepoznavanju lica, ali isto tako e, izazovi europskog kontinenta su takvi da razmišljanje o e, etičkim aspektima ne bi trebalo spriječiti korištenje pozitivnih aspekata umjetne inteligencije. Međutim, postoji i odgovornost i ljudski nadzor koji su potrebni kako bismo omogućili o taj tehnološki napredak. Znači, ne smijemo zaboraviti na, temeljne e, vrijednosti europske civilizacije, niti naša temeljna prava koje treba očuvati. To uključuje i zaštitu osobnih e, podataka, e, zaštitu našeg privatnog života, prava na privatnost. Naravno, treba se voditi zdravim razumom, težiti ravnoteži i te ćemo trebati pokazati da progres, odnosno napredak ne ugrožava etiku, niti da etika ugrožava napredak. To je taj dvostruki izazov s kojima se moramo suočiti i drago mi je da postoji entuzijazam kod izvjestitelja već na početku, a nadam se da će ova tema doista nadići naše političke podjele budući da je ova tema kojom se bavimo važna i ogromna. Back the floor to the... Hvala prije nego što damo opet riječ izvjestitelju. Želi li komisija nešto reći? Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, mi iz komisije istinu pozdravljamo ovo izvješće jer mislimo da je pravovremeno i da je uistinu važno. Kao što znate, komisija će usvojiti bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji sutra. A povjerenik Breton će doći u ovaj odmor zajedno sa kolegom kako bi malo više objasnili što tu komisija misli i kako to razmatra. Stoga mislimo da je vrlo dobro da tu zajedno rade parlament i komisija na ovako važnoj temi. Mi smo svjesni toga da tu trebamo uključiti i građane, jer to je uistinu jedna društvena rasprava. Dakle, nakon te bijele knjige slijedi javna rasprava i pokušat ćemo dakle tu dobiti što je više moguće sudjelovanje i rasprave. Puno se danas koristila riječ ravnoteža, to je nešto što je vrlo važno kada govorimo o pristupu komisije, dakle ravnoteža između te potrebe za inovacijama s jedne strane, a s druge strane da dakle imamo i povjerenje u umjetnu inteligenciju s druge strane, da nekako ta dva aspekta umjetne inteligencije povežemo, objedinimo kako bi pomogli inovacijama, a istovremeno da ozbiljno uzmemo u obzir zabrinutost građana i gospodarskih subjekata. Isto tako smo svjesni toga da se bavimo nečim brzim tehnologijom koja se brzo mijenja. Tu nam je potrebna određena fleksibilnost, a i jasna pravila. Dakle, to je ono što će biti ključno za nas, a rasprava s Europskim parlamentom tu može biti samo od pomoći. S obzirom na sve ono što ste danas spomenuli, mi ćemo se pozabaviti time, biometrijska identifikacija u javnom prostoru isto tako jedno poglavlje u bijeloj knjizi ili to je nešto što brine veliki broj građana trenutno ne mislimo da bi trebali početi sa raspravom o agenciji, jer trebamo vidjeti što možemo učiniti u pogledu same materije. Dakle, trebamo vidjeti što mogu učiniti već postojeće institucije, recimo AI Watch i kao što sam rekao, u toj bijeloj knjizi se mi bavimo prvo tim u kojem pravcu trebamo ići. Evo, s ovime bih još rekao da se mi veselimo našoj suradnji s parlamentom. Hvala lijepa. Evo, izvolite, imate riječ izvjestitelju. Nisam vam ja prethodno čestitao, pa bih vam želio čestitati na vašem imenovanju što ćete predsjedati ovim odborom. Lijepo je vidjeti španjolskog kolegu koji će predsjedati ovim odborom. Sad ću pokušati odgovoriti na neka od pitanja koja su ovdje spomenuta. A želio bih na taj način možda i dobrinjeti e, svim svem ovome što smo do sada čuli od drugih. Gospodin Sežane postavio vrlo jasno pitanje. Znam da je čisto pristojan kad ima slušalice jer znam da odlično govori e, španjolski, da me i ovako razumije. Ovako, ja mislim da trebamo pokriti što je više moguće nekih osnovnih pitanja ovdje. Na početku sam rekao da ćemo morati moći prilagoditi određena pravila ako se bavimo nekim tehnološkim aplikacijama, onda moraju stvari biti općenite naravi. Dakle, trebamo imati neko opće pravilo koje se onda dalje može razviti prema određenim sektorima. kako bi se time mogli služiti i neka druga tijela koja razvije umjetnu inteligenciju. Dakle, želimo osigurati da se uzmu u obzir ta načela u pogledu tih nekih novih razvoja. Mislim da ponekad vidimo tu tehnologiju kao nešto što ne možemo kontrolirati poput nekakvog Frankensteina. I čuli smo puno toga što ljude brine u tom pogledu. Ali moramo biti svjesni onoga što činimo. Mislim da i mi moramo doprinijeti i to značajno kada govorimo o tome da građani trebaju moći shvatiti tu tehnologiju koja nas vodi naprijed e, time što ćemo možda raspršiti neke od tih strahova i neke nesigurnosti koje su vezane uz tu vrstu tehnologije. Dodatno tome trebamo i doprinijeti na taj način da trebamo odlučiti koje tehnološke aplikacije su dopustive. Dakle, ta recimo prepoznavanje lica, da, da ti problemi postoje, ali isto tako možda će za 3-4 godine situacija se potpuno promijeniti i tehnologija ići dalje pa neće više postojati rizici koji trenutno postoje vezano uz to. Trenutno imamo taj diskriminirajući element, ali to će se možda promijeniti. I kako bih zaključio, htio bih da ta pravila budu što općenitija. i koliko sam upoznat sa bijelom knjigom komisije i to će nam pomoći. Možda ćemo morati iznaći jednu listu recimo u pogledu toga kakve rizike nose pojedina tehnologija. Možda su tu više Mm, nekih etičkih e, pitanja ili rizika koje su vezani recimo uz tehnologiju s e, vojne svrhe ili nekakvo prepoznavanje lica ili slično. Onda ćemo tu mora biti oprezniji e, nego recimo s onom tehnologijom koja pomaže automobilima da se uparkiraju. Prepoznavanje lica, mislim da sam već na to odgovorio vezano uz svoju viziju onoga o čemu ćemo govoriti. A sada s obzirom na ono što je gospodin Stankaneli rekao. Mislim da bi bilo dobro za nas kad bi imali tu određeni kulturološki, filozofski aspekt uključen. Jer ovo je promjena civilizacijske naravi. I tu smo svi na određeni način ujedinjeni, kao što su drugi rekli, trebamo nadići naše ideološke razlike kada govorimo o ovome. Jer kad govorimo o primjeni, svi bi trebali nekako imati koristi od takvog jednog okvira. Dakle, imamo tu različita mišljenja. Postavljamo pravila koja su gotovo ustavna po svojoj naravi, ako mogu tu se poslužiti tom analogijom. Ali kao što sam rekao, mislim da je važno za nas da tu unesemo i taj kulturološki element. I kao što je već veliki broj govornika rekao, e, ti razvoji nude i velike mogućnosti. Recimo kad govorimo o ekonomskoj proizvodnji, ali kad govorimo o pronalaženju boljih rješenja u području zdravstva ili nekih drugih važnih područja, moguće je da nam ta tehnologija pomogne u rješavanju nekih problema na kojima znanstvenici rade već stoljećima. Tako da tu se kriju velike mogućnosti. opet, e, kada govorimo o ovom etičkom elementu, tu je ekološka održivost, e, ukidanje diskriminacije, jednakost spolova. Dakle, to su sve pitanja kojima se možemo pozabaviti ovom vrstom alata ako uključimo odgovarajuće načela E, pri donošenju određenih odluka. Dakle, tu možemo i više napredovati u ovom etičkom smislu. Tu mora postojati neko nadzorno tijelo koje je ljudske naravi u Nadamo se jednostavno da ćemo moći brže napraviti nego što smo to mogli do sada činiti. A ovaj posljednji komentar što se tiče komisije, zahvaljujem se predstavniku komisije na tome što je ovdje i što se javio za riječ. Ali Malo bih govorio i o samom vremenskom rasporedu koji sam spomenuo na početku. Dakle, mi se ovdje ne želimo natjecati s komisijom u pogledu toga što činimo. Mi se želimo kretiti istom brzinom kao i oni kako bismo mogli imati plodonosnu razmjenu između mm, nas i njih s obzirom na rad ovog odbora jer to može biti od obostrane koristi. jer mislim da ono što mi činimo može mijenjati naš pogled na određene stvari. Dakle, sutra će se objaviti bijela knjiga i nadam se da će to isto tako malo pojasniti stvari i pomoći nam u našim razmatranjima. Hvala vam lijepa. Hvala. Sve najbolje. A sada točka 17 našeg dnevnog reda kada govorimo o umjetnoj inteligenciji i režimima građansko-pravne odgovornosti. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kada govorimo čisto o ovom rasporedu, to smo činili slično kao što je to bilo sa prethodnim dosijeom. Dakle, nemamo puno vremena na raspolaganje kako bismo prije ljeta uspjeli to nekako sve zaključiti. Ono što ovdje trebamo uzeti u obzir u ovom području kada govorimo o umjetnoj inteligenciji, dakle, se dorađuje o nečem vrlo složenom i nećemo baš moći sve tako lako shvatiti. Stoga tu upravo imamo taj veliki izazov kada govorimo o odgovornosti. Mm, to trebamo naglasiti. To korištenje umjetne inteligencije, međutim to ne treba dovesti do toga da, se nekako nekoga oslobodi odgovornosti, već e, mora postojati mogućnost da ako nastaje neka šteta da netko ima pravo i na naknadu te štete. To se odnosi na više pitanja. S jedne strane tu naravno imamo e, pitanje iznošenja dokaza, osiguranja dokaza, dakle kako to uopće učiniti u cijelom e, tom e, aspektu, dakle kako uopće E, dokazati nekako e, tu e, štetu, da li je to kršenje, nešto što se može dokazati i naravno tu se postavlja pitanje ako nešto se ne može dokazati Mm, dakle, da to ne dovodi do nekog pozitivnog pravnog puta, stoga trebamo malo razmisliti kako to sve međusobno povezati. Mm, stručna skupina često, odnosno stručnjaci često ukazuju na to da u našem nacionalnom zakonodavstvu već imamo odredbe vezano uz nadoknadu štete, međutim, tu bih želio nešto naglasiti što sam već i prethodno rekao kod izvještaja Tima Völkana. Dakle, i to vrijedi za ove etičke aspekte, da nam je tu potrebno europsko zakonodavstvo, dakle na europskoj razini, to bih želio ponovno naglasiti, ili je komisija ovdje, ne da je komisija tu nekakav problem u tom smislu, već oni to malo već mogu i pokrenuti, dakle da što se tiče jednog europskog digitalnog tržišta se trebamo ponašati na taj način da imamo jednu zajedničku europsku razinu i odredbe na taj način da ta fragmentiranost e, kroz 27 različitih e, nacionalnih zakonodavstava ne postoji. E, dakle, tu imamo nešto utemeljeno na riziku, to je jedan put koji mi možda trebali ići, međutim tu se postavlja pitanje koliko će to sve biti orijentirano na praksu. Dakle, znanstveno gledajući u teoriji sve je to u redu, ali kako ćemo u konkretnim slučajevima to uistinu moći i oblikovati? Pa će tu možda i nastati pitanje, dakle, tog odnosa prema unutra, prema van, u kojem smislu se nudi ta umjetna inteligencija i kad nastane šteta kod nekog korisnika, da tu malo, malo se pozavaju tim pitanjem unutarnjeg vanjskog aspekta. Kolegica Gepard je u prošlom mandatu nešto govorila o tome vezano uz digital content, dakle to je aspekt update tu je to pitanje sigurnosti kako će se možda izvana moći utjecati na sami tijek kada govorimo o umjetnoj inteligenciji. Daljnji aspekt bi po mom mišljenju bio kako ćemo se baviti jednim takvim jamstvom gdje umjetna inteligencija se koristi za neku uslugu Recimo imamo situaciju uvijek sa liječnicima koja se tu navodi da ako robot recimo vede operaciju da se liječnik ne može potpuno isključiti od odgovornosti i recimo kako bi se tu rješenje moglo naći u pogledu mogućeg osiguranja, recimo kada nastane šteta, a opet imamo cijelu tu složenost ili se to radilo o softveru, o korištenju softvera, kako bi to nekako moglo u praksi funkcionirati i kako bi to rješenje se moglo recimo naći u pogledu osiguranja. To su sve ti različiti aspekti kojima ćemo se morati pozabaviti kad govorimo o tom jamstvu, odnosno odgovornosti u pogledu umjetne inteligencije. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospođo Gebhardt, izvolite. Hvala lijepa. Imala sam to zadovoljstvo da sam u ime svog kluba mogla s Akselom Fosom na ovoj temi raditi i drago mi je što smo našli već jednu točku gdje smo jednog mišljenja, što baš nije tako uobičajeno. A to je da nam je potrebno dakle, zakonodavstvo na razini Europske unije. I neke države su počele već e, razmišljati o tome kako to učiniti. Malta, Danska, Njemačka već e, razgovaraju o tim vlastitim putevima i ne smijemo dozvoliti dakle svatko krene svojim putem. To nije dobro za naše zajedničko tržište i trebamo zajednički poraditi na tome. Ali kao što ste rekli, to je vrlo teška, složena materija i neki kažu pa imamo već e, određena pravila vezano uz jamstva i proizvode, ne možemo li se time poslužiti. Međutim, tu se javljaju već određeni problemi i vi ste ih već e, spomenuli, sama definicija nekog proizvoda. A definicije koje mi do sada imamo ne sadrže, na primjer, internet stvari, recimo. Dakle, moramo o tome razgovarati kako se možemo pobrinuti za to da čitav spektar e, tu bude uključen. Dakle, kada govorimo o tim novim proizvodima u koji se ugrađuju takvi softveri ili možda isto tako usluge e, koje se nude, a koje treba nekako uključiti kroz e, ove odredbe i ta jamstva. To je jedno pitanje. A drugo pitanje, i to ste vi već spomenuli, je kako možemo dakle osigurati dokaze e, u ovom smislu. U smislu da neće biti tako jednostavno reći problem je u proizvodu ili na softveru ili na tome kako je netko koristio e, taj softver. To su sve stvari koje jednostavno nisu bile sadržane u dosadašnjim odredbama jer proizvod je bio proizvod, ali to sad više nije tako jednostavno. I time će biti naravno povezano i e, pitanje e, tereta dokaza, dakle na kome to i to će biti vrlo važno. Jer ja recimo uopće ne vidim ako kod mene recimo internet stvari eksplodira, da ja trebam dokazati da se tu radilo softvero. Ispričavam se, ali ja to ne mogu. Mislim da će tu i proizvođači softvera imati određenih problema da tako nešto dokažu. Ali to su sve pitanja kojima se mi moramo pozabaviti, pitanja na kojima moramo poraditi. Nadalje, tu je još jedno pitanje, a to opet nemamo u postojećim odredbama kroz ovo ažuriranje, kroz update se, se mijenja određeni softver i mijenja se funkcija, e, a i to nije pokriveno. Dakle, i time se moramo baviti. Kako ćemo se pozabaviti takvim pitanjima? Što tu postoji? Nadalje, ono što mi se ne, sva, ne sviđa u prijedlogu e, stručnjaka je ta podjela koju oni predlažu da su odredbe potrebne onim područjima gdje postoji dakle veliki rizik, odnosno proizvoda koji su rizični a da imamo i proizvode koji su manje rizični. Meni baš nije jasno kako to razgraničiti. Jer e, ta komisija ili odbor stručnjaka su rekli visokorizični proizvodi su oni koji imaju visoke rizike i istovremeno bi trebalo pokriti veliki broj proizvoda. Ali šta je s onim proizvodom koji se koristi u medicini, koji se recimo koristi samo kod jedne osobe, a ne kod mnogih, je li to onda sad proizvod koji ne sadrži rizik? Dakle, moljela bih komisiju da takav jedan prijedlog ne preuzme, jer to će stvoriti veliki problem u pogledu mogućeg razgraničenja. I ne bih htjela da na kraju imamo neki prijedlog gdje ćemo sudovima donijeti puno posla u budućnosti. Evo to je nekoliko tema kojima ćemo se morati pozabaviti, na kojima ćemo morati raditi. Postoje tu još nekoliko njih, ali evo za sada ću se zadržati na ovima. Ovo su ovi glavni elementi kojima se trebamo pozabaviti. Pitanje je sad kako to možemo riješiti, još uvijek jako otvoreno pa me uistinu zanima što nam u tom smislu može predložiti komisija. I gospodine Fos, rado ću s vama eh, surađivati na ovome. Već smo sve uvježbali što se toga tiče, nije to jednostavno jer kod puno pitanja se razlikuje naše mišljenje, ali evo to je naš izazov koji ja rado prihvaćam. Hvala lijepo. Thank you very much. Hvala, gospođo Liče. Hvala predsjedniče, hvala gospodine Vos na ovom objašnjenju. Kako bi tvrtke i potrošači mogli prihvatiti umjetnu inteligenciju, trebamo uzeti u obzir važnu ulogu koju igra odgovornost. Vi ste u skupini na visokoj razini već rekli da postoje mnoga pravila vezano uz e, odgovornosti, dakle ne trebamo izmišljati toplu vodu. Slažem se s time. Također se slažem s time da je europski pristup nešto što bi bilo jako dobro kako bismo izbjegli fragmentaciju po državama članicama. Nekoliko stvari ste vi spomenuli, gospođo Gebhardt a to je mm, aplikacija visokog i niskog rizika i kako e, to razgraničiti. Mislim da je to zanimljiv pristup, ali ne bismo na kraju imati e, proizvoljno razgraničenje i moramo znati kako odlučiti što ima visoki, a što niski rizik. Htjela bih čuti od vas, a možda i od komisije, kako bismo to mogli odrediti. Jer Radi se o tome, na primjer, e, hoću li doći na vrijeme na vlak ili s druge strane e, ako imam e, samohodni automobil. Još jedno pitanje koje dolazi iz skupine visoke razine, skupine stručnjaka, radi se o odgovornosti i o režimu osiguranja. Mislim da bi potrošačima i korisnicima E, umjetne inteligencije pomoglo da imaju više povjerenja u to. Pitam se kako će to izgledati, kako će izgledati ovako osiguranje i kako ćemo osigurati da time nećemo dati krive poticaje tvrtkama ili osobama koje e, u praksi provode umjetnu inteligenciju. Hvala, evo to bi bilo moje pitanje. Hvala, više? Gospodine Brejer. Izvolite. Yes, we have a da, imamo problem na tržištu za algoritme i za informacijske tehnologije. Zato što e, tržište je obično preplavljeno nekim proizvodima, krhkim proizvodima koji su jeftini. Proizvodna cijena im je jeftina, ali oni nisu e, proizvodi u koje možemo vjerovati. E, ako koristimo pravila o odgovornosti da bismo shvatili i isplatili se investirati u kvalitetu i sigurnost IT-a, pitam se možemo li poboljšati umjetnu inteligenciju ili algoritme jedno pitanje koje bismo mogli sagledati jest treba li e, odgovornost obuhvaćati samo materijalnu ili nematerijalnu štetu za osobe koje su e, oštećene zbog određenih odluka. Kako ćemo osigurati odgovornošću to da kodeks bolje oblikovan i kako ćemo bolje osmisliti algoritme. Hvala gospodine Breže, li komisija odgovoriti? Hvala predsjedniče. Ne znam je li itko od mojih kolega čestitao vama od jučer na izboru, a ako nije onda vam ja čestitam, želim vam sve najbolje. E, povjerenici e, će u četvrtak se pojaviti pred vama Rana Breton i onda će oni e, dati puno više informacija o tome, ali sad je moja uloga da vam kaže da će komisija sutra sa bijelom knjigom usvojiti i popratno izvješće o sigurnosti i odgovornosti za e, primjenu umjetne inteligencije u Europi. To izvješće će biti dio javne konzultacije koja će se pokrenuti bijelom knjigom. E, o što se tiče komunikacije iz travnja 2018. godine, komisija je rekla da će analizirati pravni okvir na razini Europske unije i država članica i provjeriti jesu li zakoni o sigurnosti i odgovornosti u skladu sa izazovima umjetne inteligencije u raznim sektorima, a vi ćete rezultat moći pročitati sutra u izvješću ali načelno u izvješću ćemo govoriti o izazovima, sagledati e, pitanje je li prilagođen trenutni okvir i analizirat ćemo moguća rješenja za konzultacije. Izvješće je sastavljeno na temeru rada raznih e, stručnih skupina. Imali smo tri radne skupine. Radna skupina eksperata na visokoj razini u umjetnoj inteligenciji koja je izdala etičke smjernice i E, preporuke o politikama. Jedna od preporuka je bio pristup koji se temelji na riziku. Drugi, druga skupina je bila podijeljena na dvije podskupina. Jedna se bavila pro, e, aplikacijom, odnosno provedbom, a druga je imala holistički pristup e, odgovornosti, a ova druga podskupina je preuzela pristup koji se temelji na rizicima iz prve skupine stručnjaka. Kao što sam već rekao, sad nije trenutak da uđemo u detalje jer izvješće komisije još uvijek nije usvojeno, ali gospodin Vos, gospođa Gebhardt, gospođa i E, posljednji govornik su također postavili jako detaljna pitanja. Volio bih odgovoriti na, njega, na njih, ali bi bilo dobro da učinimo nakon usvajanja izvješća komisije i pozdravljamo svakako suradnju s vama nakon tog trenutka. Hvala. E, željno očekujemo e, povjerenike Bretona i Renesa sa kojima ćemo razgovarati o ovim pitanjima. Izvolite. Mislim da ovdje nemam više puno toga za dodati. E, drago mi je da se tu slažemo oko tih točaka. E, da li se to sad radi o ovom dijelu? Risk approach, e, updates. Mislim da smo tu svi manje više u istoj situaciji. Dakle, da promislimo kako se pozabaviti svime time te strane nećemo moći ništa već danas napraviti u pogledu detalja, već ćemo se morati pozabaviti time. A možda ćemo i nešto više znati kad sutra pročitamo e, dokument komisije, pa možda ćemo tu dobiti neke daljne poticaje za našu raspravu. Nisam baš sigurna da će tu biti već sadržana neka rješenja, ali mi ćemo se morati pozabaviti tim rješenjima kako bismo tako nešto mogli regulirati. Hvala lijepa. Thank you very much. We move on. Hvala. Sada prelazimo na točku broj 18. Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologije umjetne inteligencije, razmjena mišljenja. Sada im riječ gospodinu Sejourne. Stefan, imaš riječ. Hvala, bit ću kratak, ali nakon pitanja etike, odgovornosti, Sad ne možemo reći da nismo obuhvatili sve aspekte umjetne inteligencije. Samo bih htio, prije nego što počnem, eh, reći nešto drugo. Eh, slušajući prethodne dvije rasprave, mislim da je važno kad govorimo o ove tri teme, odgovornost, e, vlasništvo i etika, da zajednički dođemo do rezultata, da dođemo do e, nekako e, izvješća koja se nadovezuju jedno na drugo. Potrebna je koherentnost među izvješćima, zato što tu postoji puno interakcije i osim toga tako je to i zamišljeno kad govorimo o ovim izvješćima i nadam se da ćemo na taj način i raditi. Možda bih vam umjesto uvoda rekao nešto da se e, vezano uz, e, htio bi se nadovezati na najavu komisije, prije svega mislim na ono što je rekao povjerenik e, Breton, kad je riječ o pravima intelektualnog vlasništva, potreba nam je europski okvir koji mora e, poticati e, kreativnost i omogućiti optimalno korištenje raspoloživih podataka, a drugi dio izvješća odnosi se na jamčenje novih prava kreatora no, umjetne inteligencije. Dakle, prvo kad je riječ o ovim podacima, jer mislim da je najvažnije brzo povećati raspoloživost e, podataka s visokom dodanom vrijednošću. Jer kao što znate, to je na neki način e, gorivo e, sutrašnje umjetne inteligencije. Ako ne stvorimo europsko podatkovno područje podaci moraju biti pritom osigurani. Ako ne budemo razmišljali o strategiji o podacima, nećemo omogućiti poduzećima da dobro funkcioniraju već nekoliko e, godina. Potrebne su nam e, baze podataka e, koje treba biti na raspolaganju. I kao što znate, to su dvije važne uredbe. GDPR je jedna od njih i još jedna uredba koja treba biti preuzeta u nacionalno zakonodavstvo za dvije godine. Kad je riječ o e, dijeljenju podataka e, između e, privatnih poduzeća, potrebna su nova pravila, potencijalno sektorska pravila, kako bi se povećala raspoloživost podataka. Mislim da treba na europskoj razini razmišljati o tome, tu nema sumnje. Treba spriječiti fragmentiranje europskom tržišta i e, tu postoji rizik da e, svaka država članica čekajući europsko zakonodavstvo koje nikako da dođe, e, da svaka država članica uvede svoje nacionalno zakonodavstvo, zato što je to nešto što treba hitno riješiti. I toga su potrebne europske inicijative u idućih nekoliko mjeseci. Kao što sam rekao, treba povećati raspoloživost industrijskih podataka. Mislim da je to nužno kako bi za naša e, poduzeća budućnosti. Ali to su, tu ima puno otvorenih e, pitanja. Treba vidjeti su to, koji su to e, podaci od općeg interesa i trebamo se možda dogovoriti oko toga koji je to stupanj općeg interesa te koji su to podaci koji su možda od općeg Eh, interesa koji mogu biti, i koji mogu biti na raspolaganju na europskom tržištu. Zatim je tu i pitanje eh, olakšanog pristupa tom tržištu. Želimo li eh, povlašteni pristup određenih poduzeća određenim podacima, o tome trebamo razgovarati, a tu je i vrednovanje e, samih podataka, a tu je pitanje vlasništva na podacima. Kad govorimo o podacima, tu su ljudi koji prikupljaju podatke, koji ih koriste, koji komercijaliziraju i možda u ovom izvješću bismo mogli spomenuti mogućnost e, novih prava u području podataka, pravo koje se odnosi na pravo intelektualnog vlasništva naravno treba osigurati mogućnost razvoja. mislim da je ovaj sektor dosta perspektivan, ali trebamo imati na umu e, tko je vlasnik e, izuma čiji je kreator e, umjetna inteligencija. Tko je vlasnik takvog izuma? jer će i umjetna inteligencija sama početi stvarati algoritam, e, birati, odnosno vršiti selekciju podataka. Dakle, tko je vlasnik? Je li to onaj koji to financira, koji radi eksperimente, onaj koji napravi prvi algoritam? Treba definirati to pitanje vlasništva. A zatim je tu i pitanje zaštite, e, kreacija ili inovacija koje su rezultat rada umjetne inteligencije. To je pitanje koje je relevantno i za umjetnička dijela koja e, su zaštićena autorskim e, pravima. To vrijedi i za pojedine izume. E, to je naravno povezano s pitanjem patenata. Puno je tu pitanja, ali to je blisko povezano s pitanjem odgovornosti jer se tu bavimo pitanjem vlasništva. A to je opet povezano s pitanjem, etičkim pitanjima. E, drugim riječima, ovo bi trebalo biti dio jedne zajedničke rasprave. Očito je da rasprava počinje. Stoga ću pozorno e, slušati vaša mišljenja, a možda ćemo njima na neki način potencijalno i povećati ovaj opseg. Hvala, gospodin Vos, izvolite. Thank you. Hvala, predsjedniče. Gospodin Halicki je izvjestitelj u Sijeni. On se ispričava što nije danas mogu biti na sastanku. Za njega je umjetna inteligencija nova granica, digitalna granica, koja će imati ekonomske, tehnološke i društvene e, posljedice i e, tu su mnogi izazovi koji se e, stvaraju u razvijanju intelektualnog vlasništva, na primjer što se tiče tradicionalnih pojmova autora ili izumitelja ili u pogledu korištenja podataka koji se unose u tehnologiju umjetne inteligencije i za privatnost, e, sigurnost ili vlasništvo. Iz stajališta e, intelektualnog vlasništva trebamo osigurati e, komparativnu prednost izuma Europske unije. Gospodinu Harlicki je to jako važno i očekuje da će se to e, odraziti u podnesenim amandmanima. Gospodin Halicki također pozdravlja dobru suradnju sa Stefanom na ovom izvješću. Hvala. Hvala. Gospodin Volken, imate riječ, izvolite. Hvala. Predsjedniče, prilično je kasno danas. Želim kratko predstaviti svoja mišljenja. Ja sam izvjestitelj u sjeni SID-a. Glavno na što se trebamo koncentrirati je pitanje kako upravljati pravom na podatke. Kvalitetni podaci su ključni element e, i te tehnologija i istraživanja pokazuju da gospodarstva koja koriste e, podatke e, prosječne podatke imaju prosječnu produktivnost. Najveća gospodarstva Europske unije imaju probleme u tranziciji. To pokazuje da trebamo promijeniti paradigmu podataka kao nešto što se može posjedovati. E, mislim da komisija također se slaže s nama da e, za razvoj e, ekonomije podataka trebamo riješiti pitanje dostupnosti podataka i važnost toga ne smije se zanemarati. Posjedovanje podataka, o tome su neki govorili, E, to je nešto što ne postoji u zakonu Europske unije i treba ostati tako. A što se tiče naših, našeg izvješća trebamo se koncentrirati na upravljanju. Trebamo odredbe koje će se pozabaviti dijeljenjem, korištenjem, pristupanjem e, podacima, ponovnim korištenjem i trebamo osigurati visoke standarde zaštite podataka. Kao temeljni materijal za razvijanje podataka moramo imati sukladnost i etičnost u upravljanju podacima. E, kvaliteta podataka i pristupanje podataka u Europskoj uniji su e, najurgentnija pitanja u ovom trenutku. Što se tiče e, posjedovanja i e, tehnologija umjetne inteligencije, ja vjerujem da naš prvi korak bi trebao biti da analiziramo postojeće zakone, a to uključuje direktivu o bazama podataka i direktiva o poslovnoj tajni. E, tu je sad pitanje mogu li obje direktive riješiti izazove koje pred nama postavlja umjetna inteligencija. E, ne želim sada odrediti buduće stajalište, ali ove ideje treba uzeti u obzir. Kao prvo, e, stručnjaci kažu da trebamo se baviti provedbom e, prava intelektualnog vlasništva i njihovim kršenjem. To je važnije od zaštite outputa. Osim toga, svaki pristup e, intelektualnom vlasništvu treba biti razuman u neskladu sa e, modelom koji je jako orijentiran prema tvrtkama koji se promiču SAD-u. Treće, moramo jačati e, konvenciju o e, patentima i druge instrumente kao što je na primjer direktiva o bazama podataka i direktiva o poslovnoj tajni tu trebamo uključiti i strukturu i podatke koji se stvaraju umjetnom inteligencijom, e, dok e, drugi instrument koji sam spomenuo vezan je ne za sve ishode softvera. Pozdravljam našu plodonosnu suradnju sa izvjestiteljem koja će rezultirati dobro strukturiranim izvješćem. A to će biti temelj za buduće rasprave i zakonodavni rad koji e, nam predstoji u odboru za pravne poslove. Želim vam sve najbolje. Hvala. Hvala gospodine Volken. Ima li komisija namjeru uzeti riječ sada? Ne. Da. Prvo ćemo dati riječ gospodinu Brejeru, a nakon toga dajemo riječ komisiji. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče. Oprostite što nisam podigao ruku dovoljno da me vidite. Evo dva komentara. Prvo što se tiče dijeljena podataka. E, važno je da anonimiziramo te podatke i da osiguramo to da to dijeljenje nije povezano uz rizik za privatnost. Na primjer, u tražilicama viđeno je da čak i ako nema imena, e, mnogi zahtjevi za pretraživanje mogu nas identificirati kao osobe zato što je na taj način organiziran rad tih tražilica. Drugo, što se tiče pristupa algoritmima, moramo imati na umu to šta prava intelektualnog vlasništva ne bi trebala biti prepreka za e, tijela nadzora koji moraju biti u stanju analizirati e, algoritme i biti sigurni o njihovim pravilima. Pogotovo je to važno za visokorizične aplikacije, na primjer za algoritme koji se bave, koji analiziraju zdravstvene informacije. Specifično ono što se koristi u javnom sektoru kada osmišljavamo pravila u intelektualnom vlasništvu moramo se pobrinuti da oni osiguraju da će za to sve biti odgovorni dizajneri, odnosno izumitelji mm, određenog instrumenta. Hvala. Sada komisija ima riječ. Hvala Komisija pozdravlja ovu korisnu razmjenu mišljenja što se tiče umjetne inteligencije i prava intelektualnog vlasništva. Komisija priznaje to da umjetna inteligencija je revolucionarna tehnologija i da nam predstavlja određene probleme u raznim politikama, uključujući umjetnu inteligenciju. Što se tiče patentnog prava, Izgleda da trenutni pravni okvir je prilično dobar za svrhu e, za koju trebamo, ga trebamo imati. A komisija zna da se sada vode rasprave u kontekstu WIPO o raznim temama vezanim uz umjetnu inteligenciju i prava intelektualnog vlasništva. Komisija sada prati ta pitanja. Važno je ovdje podcrtati to što postoje problemi vezani za umjetnu inteligenciju, a ti problemi su već relevantni za današnjicu kad uzmemo u obzir to da e, prva prvi patent e, za umjetnu inteligenciju je već zatražen. Komisija prati situaciju i uočavamo potrebu, na primjer, za neki, određivanjem nekih uvjeta pod kojima izumi umjetne inteligencije se mogu zaštititi. Osim toga imamo tu i pitanja autorstva. Što se tiče podataka, trenutno razmatramo pitanje dijeljena podataka. Pokušavamo shvatiti kako trenutni okvir za intelektualno vlasništvo može nam dozvoliti dijeljenje podataka, pogotovo među tvrtkama mi smatramo da je trenutni pravni okvir takav da bi nam mogu ponuditi određene poticaje za rješavanje toga pitanja. Hvala, Stefan. E, hvala. E, nemam puno toga za reći jer rasprava tek počinje. Hvala vam svima na iznesenim mišljenjima. Prvo pitanje podataka Očito je da se svi slažemo da je potrebno upravljati ovom temom iz perspektive europskog tržišta, te da naša poduzeća trebamo na neki način naoružati, naravno pravno naoružati, kako bi bili predvodnici, a ne da prate druge. Kad je riječ o podacima, ja ću gurati to da što prije pojasnimo europski okvir koji bi trebao biti što jasniji, na koje se poduzeća mogu osloniti. Trebamo imati zaštićene, kvalitetne podatke i anonimizirane ako je potrebno, jer postoje tu etičke, etički aspekti, tu je i pitanje povjerenja građana u naš pravni okvir. To je naravno ključno u zakonskom uređivanju. Kad je riječ o vrijednosti i o pristupu okvira za stvaranje, te e, pitanje zaštite intelektualnog vlasništva, mislim da treba reći da je ovo područje kojim se trebamo e, pozabaviti, a to je zaštita kreacija, odnosno izuma koji su rezultat umjetne inteligencije. Dakle, umjetna inteligencija može stvarati algoritme, odnosno nove inovacije. I postavlja se pitanje vlasništva e, na tim proizvodima koji još uvijek ne post, koji nisu postojali prije pet ili deset godina. E, tako da sam dosta uvjeren u ovaj obuhvat, odnosno područje primjene koje smo sam spomenuo, ali naravno trebamo i nadalje raspravljati o tome i hvala vam na vašim komentarima. Hvala Stefan. E, sada prelazimo na točku 19. Umjetna inteligencija, pitanja tumačenja i primjene međunarodnog prava u mjeri u kojoj je Europska unija pogođena u području e, civilne i vojne uporabe te državne vlasti mm, ili ovlasti izvan e, obuhvata kaznenog pravosuđa. Gospodin e, Le Breton je izvjestitelj. Hvala. Ovo je četvrto i zadnje izvješće o umjetnoj inteligenciji. Naravno, ne smijemo odvojiti ovo izvješće od prethodna tri izvješća. Ja se prije svega bavim pitanjem, vojnim pitanjima i ovo pitanje E, se preklapa s nekim već prethodno obrađenim temama, prije svega ovim etičkim aspektima. U svakom slučaju trebamo e, konzultirati neke opće studije jer e, imamo jako puno već dokumentacije. Imamo i jedno izvješće parlamenta Sedrika Vilanjeja i koje isto tako zastupnik u francuskom parlamentu. Mislim da tu možemo e, dobiti jako puno e, informacija. Isto tako sam se e, bav, sam proučio rad Claire Mathieu. Ona je direktorica istraživanja u CNRS-u i članica Akademije znanosti. Ona isto tako ističe jedno pitanje koje je za nju ključno, a to je da čovjek uvijek treba imati kontrolu nad umjetnom inteligencijom. A ona isto tako kaže da to implicira mogućnost zaustavljanja svih algoritama i gašenja svih strojeva. Čovjek je taj koji odlučuje. Naravno, kad je riječ o e, vojnoj uporabi, to je još važnije nego u drugim područjima. E, to su ključna pitanja i ovi autori ističu da naša sposobnost kontroliranja algoritama i inteligentnih e, robota e, je najvažnija i da nikad ne smijemo zaboraviti hijerarhiju kad govorimo o ljudima i o strojevima. Kad je riječ o civilnoj vojnoj uporabi, tu nema baš puno informacija. UN je 2016. godine sugerirao da se zabrani autonomno oružje koje ne podliježe kontroli čovjeka. Tu se isto tako naglašava važnost definiranja zajedničkih pravila kako bi se izbjeglo, izbjegao forum shopping u smislu pravosuđa možemo se samo složiti s tim e, sugestijama. Jedan istraživački e, centar o upravljanju umjetnom inteligencijom je osnovan u Hagu, e, a to je institut UN-a. Postoji jedna konvencija koja naizgled se ne tiče, a a zapravo nam je važna, to je konvencija UN-a iz 1980. E, godine o određenim vrstama e, oružja. Već smo se time e, bavili kada smo se bavili 2014. godine umjetnom inteligencijom i uporabom u vojne svrhe. E, to nije dovelo do e, uspostave, odnosno potpisivanja protokola za tu konvenciju, ali u svakom slučaju e, puno se o tome razgovara. Ne krijem da od kako sam imenovan izvjestiteljom, osjećam već da su se svi nešto uzvrpoljili oko mene. Tu je puno lobiranja, tu su prisutni i mediji. i pet e, nevladinih organizacija iz više 40 e, država e, se bave ovim temom, ovom temom i oni žele za preventivno zabraniti ta autonomna oružja. Zapravo se to zove autonomno, radi se o autonomnom oružju. SAD ističe da ta vrsta naoružanja ima veliku budućnost. E, oni su razvili jedan koncept rata gdje ljudi prestaju odlučivati i to je nešto što izaziva dosta straha. S druge strane, Kina također koristi umjetnu inteligenciju, to svi znamo, i to ne samo za komercijalne civilne svrhe, već i za vojnu na, namjenu. Projekt Made in China 2025 te e, predstavljen prije pet godina i on ima za cilj ne samo ekon, potencijalne ekonomske posljedice umjetne inteligencije, već mm, i vojnu namjenu E, osim toga, već nam je poznat slučaj korištenja 5G mreže od strane poduzeća Huawei, ali to nije jedini primjer. Neke države članice su također počele promišljati o ovoj temi. Dokaz da izvješće koje mi je povjereno je doista aktualno i e, nedavno francuski predsjednik je održao važan e, govor 7.2. u vojnoj školi o vezi između umjetne inteligencije i e, vojnog područja i on naglašava da umjetna inteligencija je u različitim e, fazama prisutna u vojnom području e, od odlučivanja, kibernetičke odluke, logistike, kolaborat, aktivne borbe, a to radi se o novim tehnikama borbe gdje će ljudima pomagati umjetna inteligencija. Najpoznatiji primjer e, su lovački avioni lovci gdje e, pilotima e, pomažu glasovni virtualni asistenti koji daju izravno savjete pilotu. Isto e, vrijedi i e, za vozače e, tenkova. U Francuskoj postoji ASO i Thales, a u SAD-u postoje druge stvari. Google, Amazon, Facebook, Microsoft rade na ovome. Jedina iznimka u tome je Apple koji to odbija. Ono što želim reći je da se puno o tome promišlja i o tome se treba puno promišljati. Ideja potpuno autonomnog oružja koje može i samo odlučivati o ubijanju, ali su tu i drugi vojni aspekti. Europska unija naravno e, sama razvija svoje stajalište ovim pitanjima. Naravno, ne mogu e, predvidjeti što će stajati u bijeloj knjizi koja će nam biti predstavljena sutra, vidjet ćemo. Ali sigurno je da trebamo iskoristiti priliku. Važno je razmišljati o umjetnoj inteligenciji i u vojnom području, zato što iako e, pitanje vojske ostaje u nadležnosti država članica, E, Europska unija unatoč tome malo po malo se pokušava tu ubaciti. E, stvara se e, Europski obrambeni fond za razdoblje od 2020 do 2027. godine, a osim toga to su i europske snage, European Corps. Radi se o europskom bataljonu od tisuću osoba koje u Srednjoafričkoj republici uskoro će se vratiti e, i u Strasburu sam razgovarao e, o tome i to je bilo jako zanimljivo. Dakle, to su teme o kojima treba razgovarati. Ne smijemo fragmentirano razgovarati o tome. Nije dobro da države članice same to e, rješavaju. Mi trebamo predlagati rješenja i naravno to će biti kolektivni napor. E, ja naravno ne namjeravam to e, napraviti e, sam, ja računam na pomoć izvjestitelja u sjeni i svih ostalih, već imam provizorni kalendar 27.4. saslušanje slučnjaka, 27.5. razmjena stajališta na temelju radnog dokumenta, Nadalje, 23.6. razgovori o nacrtu izvješća. 3.9. razgovori o amandmanima. Ako sve dobro prođe, trebali bismo glasov, glasovati u Juriju 20 i, e, 28.9. E, i onda glasovanje slijedi u Strasburu u rujnu. Eto, dosta je posla pred nama. Hvala gospodinu Breton. Gospodine Radev, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Dragi kolege, Umjetna inteligencija i nove tehnologije stvaraju veliku priliku, a istovremeno tu su i problemi koji utječu na cijeli svijet. Umjetna inteligencija ne priznaje e, granice država. Ona postoji svugdje u svijetu. Na financijskim tržištima te u područjima sukoba. Uredba, odnosno uređivanje važnih pitanja vezanih uz poluautonom, poluautonomno naoružanje i autonomno naoružanje je jako važno. Koji je doseg ljudske kontrole nad ovim sustavima? Koji su, koje su vojne i druge implikacije vezane uz ovo oružje? To su sve pitanja na koja trebamo danas odgovoriti. Mnoge zemlje koriste umjetnu inteligenciju za vojnu namjenu te puno ulažu u vojnu namjenu. Kina je usvojila plan za razvoj umjetne inteligencije 2017. godine. Taj plan predstavlja nacionalnu politiku koja ima za cilj to da Kina postane predvodnik u ovom području do 2030. godine. Taj plan govori o korištenju umjetne inteligencije e, radi osiguranja nacionalne sigurnosti i obrane. Još jedan primjer je ruski vojni industrijski odbor, odnosno odbor za vojnu industriju, koji ima za cilj integriranje robotike i umjetne inteligencije u 30% E, vojne opreme do 2025. godine. Prošle godine Francuska je objavila svoj plan puta za korištenje umjetne inteligencije. SAD su usvojile svoju nacionalnu strategiju obrane 2008. godine osigurav, koja osigurava velikim investitorima osiguravajući velikim investitorima e, mogućnost vezanu uz e, autonomno e, oružje. Isto tako govori se o povećanoj korištenju umjetne inteligencije u vojsci te o investicijama i partnerstvu s akademskom zajednicom. Američko izvješće ne spominje autonomno oružje još uvijek. Spominje vojne inspekcije i govori radi e, ljudske kontrole nad korištenjem takvog oružja. Isto tako postoje reakcije, dakle tvrdi se da će se pritom e, sve temeljiti na američkim vrijednostima i partnerstvom s europskim državama. Američka strategija se temelji na konkretnim primjenama, ali je tu puno etičkih aspekta. Prošle godine se Google eh, povukao iz vojnog projekta nakon eh, prosvjeda zaposlenika Google jer eh, bi se ta tehnologija koja bi se razvijala putem projekta mogla koristiti za za napade dronovima u zonama sukoba. Postoje roboti hekeri, e, hakeri, postoje softveri koji mogu mm, napadati video. To zahtjeva e, diplomatske odluke. E, pravni, etički problemi koji mogu biti se pojaviti, veliki su izazov za međunarodno pravo. Trenutno ne postoji sveobuhvatni e, međunarodni pravni okvir za to. Najšira kodifikacija je dodatni protokol iz 1977. godine za Ženevsku konvenciju iz 1949. godine. SAD e, E, Izrael, Indija i neke druge zemlje nisu članice Ženevske konvencije. 2015. godine među regionalni institut za e, proučavanje kriminaliteta i pravde je, je uspostavio e, centar za umjetnu inteligenciju i robotiku radi educiranja, informiranja zainteresiranih strana. UN-ova konvencija o određenom konvencionalnom oružju još je jedan instrument koji je relevantan. No neke zemlje se protive potpunoj zabrani autonomnog oružja. Europska unija razvija vlastiti pravni okvir rezolucije Europskog parlamenta iz 2018. godine inzistira na međunarodnim pregovorima o pravno obvezujućem instrumentu radi zabrane e, smrtonosnog autonomnog e, sustava e, naoružanja. Veselim se bijeloj knjizi Europske komisije o umjetnoj inteligenciji. Korištenje umjetne inteligencije za ubijanje tijekom ratovanja može e, dovesti u pitanje stabilnost međunarodnog sustava. I da zaključim. Puno je više pitanja nego odgovora koje smo do sad e, iznedrili. Veselim se suradnji sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni. Hvala. E, hvala. Gospodin Durani sljedeći. Hvala E, nisam očekivao da ćete mi tako brzo dati riječ. E, imam osjećaj kao da smo na plenarnoj sjednici i da sada podižem e, plavi karton gospodinu e, Lobretonu. Samo bih htio provjeriti jesam li dobro čuo ono što ste rekli. Možda sam krivo shvatio. Rekli ste da da bismo odgovorili na probleme koje postavlja umjetna inteligencija u, području, u civilnom i vojnom području, ali prije svega u vojnom području, e, treba nadići pitanje države u Europi da bismo našli zajedničke e, europske odgovore. Samo bih htio provjeriti jesam li ja to dobro shvatio. A ako sam to dobro shvatio, onda sam jako sretan. E, prije nego što odgovorite, e, ćemo prvo riječ e, komisiji, a potom vama. Želi li komisija nešto reći? Hvala. bit ću vrlo kratak. Komisija, pogotovo nova glavna uprava za industriju i svemir i tehnologiju, mi ovo pratimo i svjesni smo izazova u području civilne i vojne namjene, pogotovo kad je riječ o e, svemiru i e, ovim temama i veselimo se budućim raspravama na ovu temu. Hvala. Gospodin Lebreton, izvolite. E, hvala gospodinu e, Radevu na vrlo važnom doprinosu jer on je izvjestitelj u sjeni. A kad je riječ o pitanju gospodina e, Durana, nikad nisam bio zagovornik država koje su potpuno izolirane i koje se oslanjaju same na sebe. To dobro znate, dragi kolege. Ovo je područje gdje trebamo zajednički raditi na nekim odgovorima. Thank you very much Hvala lijepa. Idemo dalje na točku dnevnog reda broj 20, koliko sam shvatio. Dakle, tri alozi na ovom dosjeu se odvijaju. Prvi trialog je bio održan 29.1.2020. Sad ćemo nešto čuti o tom trijalogu, koliko sam ja to shvatio. Sada će prvo govoriti gospodin Roberti. Hvala predsjedniče. Izvjestit ću vas o ishodu prvog trijaloga u pogledu ovog dokumenta na koji ste se pozvali. Pregovori se nastavljaju na vrlo kvalitetan način. Svakako imamo još uvijek neka razmimoilaženja oko nekih točaka, a neka su konzistentna. Ipak e, mislim da ćemo i uspjeti zatvoriti ovaj dosije u predviđenom roku. Sve više izranja institucionalna e, spremnost na posljednju sporazuma oko načela i nitko neće popuštati e, taj dogovor bit će u skladu sa zahtjevima parlamenta i bit će zadovoljavajuć za sve strane. Ali ne smijemo popustiti oko temeljnog načela koje mora biti vodeći, a to je da poboljšamo život građana. Radimo na tomu da i klasičnim instrumentima, dialogom i zajedničkog interesa nadiđemo partikularističke interese. Želim vas obavijestiti o pregovorima. Članak 14b 122 123. Ovdje se govori o eksplicitnom konsenzusu. To je formulacija koja nas brine zbog zaštite podataka. Jer nemaju svi digitalnu pismenost i e-mail adrese su prilično otvoren instrument koji nije siguran i može biti hakiran. Izvjestitelji u sjeni se slažu načelno sa predloženim pristupom. Što se tiče 14b drugog stavka o elektroničkoj dostavi, nadamo se da ćemo doći do kompromisa tijekom e, pregovaranja, jer ova norma ovako kako je strukturirana dozvoljava državama članicama da same odluče uvjete na temelju kojih će prihvaćati elektroničku E, dostavu. E, na takav način ne bismo imali variabilnu geometriju u dostavi pismena i sve bi ovisilo o uvjetima e, pojedinih država članica. Dakle, trebamo pronaći rješenje koje će biti u skladu s načelom ove uredbe. Moramo se zalagati za usklađivanje. Dakle, mislim da bismo trebali napisati pod kojim uvjetima države članice prihvaćaju Um, dostavu uh, pismena. To kao što piše u uvodnoj izjavi 7a. Još jedna točka je otvorena, a to je jezik za slanje pismena. Članak 8. tiče se odbijanja primanja uh, pismena, uh, to je crta 104, odnosno redak 104. E, predlažemo da se e, pismena dostavljaju na jednoj od, e, jednom od jezika država članica, ipak drugi inzistiraju na tomu da se dostavi dokument samo u jeziku koje je prihvatljiv, odnosno razumljiv primatelju. Parlament traže eksplicitno da se uzmu u obzir e, uvjeti službenog prijevoda. Unutar država članica postoje različite prakse, uskladiti ih ne bi bilo proporcionalno i bilo bi vrlo skupo. Kao kompromis predložili smo da se uvodno izjavi pojasni e, što bi bila definicija službenog prijevoda kako bismo izbjegli E, dvojbe. Izvjestitelji u sjeni se slaže s ovim pristupom načelno. Još e, jedna točka o kojoj se raspravlja je točka 3.2 e, sa definicijom e-kodeksa parlamenta komisije i vijeće su protivni tomu zato što smatraju da je tehnologija nešto što treba e, birati na temelju efikasnog i stvarnog korištenja. Mi tražimo reformulaciju e, pod predloškom ove e, formulacije. Trebali bismo se inspirirati sustavom e-kodeks koji je sada u fazi projektiranja i oko toga izvjestilju u sjeni se slažu sa našim pristupom. E, članak 2b definicija decentraliziranog IT sustava. Tajništvo odbora Juru predlaže da izbrišemo riječ infrastruktura jer njezin smisao nije jasan. Očekujemo odgovor stručnjaka kako bismo odlučili hoćemo li prihvatiti prijedlog vijeća uz izmjenu tajništva Jurija. Izvjestitelji u sjeni se slažu s ovim pristupom. Članak tre, 3 bis bis, redak 65. o pravnim, pravnom učinku elektronički dostavljenog pismena. E, traži se prijedlog parlamenta u kojem govorimo o e, pravnoj ekvivalentnosti između klasičnog i elektroničnog oblika pismena tražimo e, da se pojasni pravna sigurnost i izvjestitelj u sjeni se slaže s ovim pristupom. Osim toga, članak 3a peti stavak o temeljnim pravima za zaštitu osobnih podataka. Vijeće bi htio uključiti ovo upućivanje u jedinstvenu normu koja bi bila u samom središtu a mi radimo E, na tomu da identificiramo sva ta upućivanja kako bismo ih pojednostavili. Osim toga, trebamo provjeriti e, gdje bismo u teksti, tekst mogli umetnuti e, ta, tu odredbu. Izvjestitelji se slažu. Gospodine Roberti, kaže predsjedatelj, mogu li vas zamoliti da govorite nešto sporije? Hvala. Što se tiče rokova i vremena za odgovor, sve ovisi o pravosudnim rokovima Parlament je odredio rokove unutar kojih se treba izvršiti dostava, a vijeće misli da države članice je teško poštivati rokove i to je komplicirano zato što države članice imaju nacionalne prakse koje su različite i koje dosta variraju. Dakle, razmišlja se o tome da odbacimo te specifične rokove. Izvjestitelji u sjeni se načelno slažu s ovim pristupom članak 3a četvrti stavak, 60. redak, e, sredstva komunikacije. Što se tiče parlamenta uz prikladne instrumente, vijeće je tražilo da pojasnimo što znači inspekcija, pa bismo trebali dati konkretniju formulaciju kako bismo omogućili vijeću da e, prihvati te prikladne instrumente, inače e, bismo mogli čak i odbiti, izostaviti taj izraz. Izvjestitelji u sjeni se slažu. Članak 3 četvrti stavak 63. redak iz rasprave ove se tiče delegiranih ili provedbenih akata. To su akti kojima se temeljni akt želi integrirati drugim propisima. Komisija i vijeće su komentirali da postoje tehnički razlozi za detaljno određivanje načina funkcioniranja decentraliziranog informatičkog sustava e, kao provedbenog ili delegiranog akta. I e, vijeće kaže da će čak i ako bude trebala godina dana za osiguranje efikasnog sustava e, u kojem će se e, trebati zaštititi osobni podaci, to će se iskoristiti. I komisija je dala tehničke primjedbe i mi ćemo s izvjestitem u sjeni odvagnuti prijedlog komisije. Hvala. Thank Mr. Roberti. Uh, Hvala lijepa. Gospodin Radović, se želite javiti za riječ? Gospodin Belja, izvolite. Hvala gospodine izvjestitelju. Samo bih vam postavio pitanje. Koje je vaše mišljenje o komunikaciji putem e-maila kada govorimo o sudskim pismenima? Koliko sam ja shvatimo, recimo, e-mail se može presresti, a to je pitanje dakle mm, autentičnosti, od kud se može uistinu znati da to dolazi od pošiljatelja, je kao što znate lako se može time manipulirati. Možete li nam tu reći vaše mišljenje vezano uz tu temu? Hvala vam lijepa. Let's give the floor to Liše and then we'll give it to Prvo ćemo dati još e, riječ e, kolegici Liše i onda vi možete odgovoriti. Hvala lijepa. Zahvaljujem i vama, gospodine predsjedavajuću, a izvjestitelju na ovom podužem briefingu. Mislim da je ovo važan dosje. Važan je za ljude koji se nalaze u tim pravnim postupcima da se stvari obave brže, i uz e, što je moguće manje troškove. Mislim da je tu i povjerenje vrlo važno, dakle presretanje bilo kakvih e, mail poruka ili digitalne dokumentacije je nešto što moramo uzeti u obzir. U nizozemskoj cijeli digitalni sustav za pravne postupke jednostavno zakazao. Dakle, nadamo se da će ovo sada uspjeti uz tehnološki neutralno zakonodavstvo i veselim se tome to ćemo moći u detalje o tome i dalje razgovarati tijekom našeg sastanka izvjestitelja u Sijeni. Evo sada izvolite, vi ste na redu. Hvala na ovim primjedbama. Mislim da ste bili vrlo precizni i konkretni. U svakom sustavu e, gdje se podaci šalju informatički putem postoji rizik e, hekiranja, i falsifikacije, dakle krivotvorenja i postoji mogućnost da e, se izvorni akt izmijeni. U Italiji imamo u trgovačkom i građanskom pravu sustav E, certificiranog e-maila, dakle postoji tijelo koje jamči vjerodostojnost dokumenta i taj sustav dobro funkcionira. Taj sustav certificiranog e-maila trebao bi se e, ostvariti kroz ovaj dokument koji sada pišemo na razini Europske unije. Mi i sada radimo na tomu i e, kroz E, detaljne izvršne odredbe koje će biti delegirane komisije, nadamo se da ćemo postići taj cilj. Isto mogu reći u odgovoru, na, e, u odgovoru kolegici. Postoje razni rizici u svakom informatičkom sustavu. Postoji uvijek mogućnost da netko izvana intervenira i izmijeni, odnosno falsificira podatke. Thank you very much, uh, Mr. Roberti. Uh, Hvala lijepa. Ja sam informiran da je 10.3. drugi trijalog i želim vam uistinu sav uspjeh u vašim pregovorima. I e, sada bih e, pitao zastupnike imate li nešto o čemu želite razgovarati po točkom razno? Ako ne, onda idem dalje na zadnju točku dnevnog reda, a to je 23. Točka 23. E, izvanredni, odnosno sastanak će biti u Briselu u četvrtak 22. od 9 do 11 i tu ćemo imati razmjenu sa povjerenicima Thierry Bretonom e, i sa Didier Reindersom. E, prvotni je zadužen za unutarnje tržište, gospodin Renders za e, pravo suđe i razgovarat ćemo opet o bijeloj knjizi, umjetnoj inteligenciji, e, strategiji za podatke i komunikaciji Fit for Digital Age. A naš sljedeći redovni sastanak će biti u Briselu u srijedu 18.3.2020 od 9 do 12.30, od 14.30 do 18.30 i u četvrtak 19.3.2020 od 9 do 12.30. Zahvaljujem vam svima i time zaključujem ovaj sastanak. Hvala